Proszę Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania, jeszcze przed powitaniem Pani Minister, Drage kolege, mi ćemo najprije govoriti o određenim stvarima vezanim u sadržaj našeg sastanka prije nego što pređemo na priopćenje e, ministrice. E, možda se možete sjetiti da smo o već govorili o uredbi gospodina Dantina koji je izvjestitelj i koji sudjeluje u pregovorima sa vijećem. A radi se o uvjetu trgovine životinjama i njihovom uvozu u EU, a druga u drugo Drugi dosje se tiče direktiva koje će nam omogućiti da usvojimo pojednostavljene obrazce. Glasovat ćemo ovim pitanjima na sljedećem sastanku našega odbora. A sada možemo preći na naš dnevni red kako je i predviđeno, a radi se o razmjeni gledišta sa e, španjolskom ministricom poljoprivrede, gospođa Garcia Teherina i govorit ćemo o iskustvu Španjolske u provedbi nacionalnog zakona o lancu opskrbe hranom. Danas nam je veliko zadovoljstvo pozdraviti španjolsku ministricu koja je sa nama. Veliko mi je zadovoljstvo što e, ste prihvatili naš poziv da prisustujete ovom sastanku i da sa nama podijelite vaša iskustva o provedbi nacionalnog zakona o lancu opskrbe hranom koji je stupio na snagu prije dvije godine. Vidjet ćemo na koji način se možemo baviti i e, nepravednim e, trgovinskim praksama u lancu opskrbe hranom. E, I moramo vidjeti dokle smo stigli sa europskim zakonodavstvom po ovom pitanju i siguran sam da će nam iskustva iz Španjolske dobro doći. Mislim da ste svi svjesni činjenice da je ovo veoma komplicirana tema i da smo u više e, navrata morali raditi na ovom e, zakonu i prije nego što je zapravo usvojen. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo moći saslušati e, španjolsku ministricu koja će nam reći kako e, se to odvijalo u Španjolskoj. Ovo je zapravo zemlja koja je najdalje stigla po ovom pitanju i zato nam je vrlo drago što ste sa nama danas. s i siguran sam da će nam ova razmjena gledišta pomoći i u našim razgovorima sa e, vijećem. Sigurno ćemo se osvrnuti i na neka pitanja koja su vezana uz naše pregovore s vijećem. Parlament e, radi na ovom pitanju i u ovom odboru i u drugim odborima. Mi, na primjer, u ovom odboru imamo i izvjestitelja koji govori o ovoj temi, ali o tome ćemo govoriti kasnije jer ćemo sada predati riječ našoj gošći. Gospođo ministrice, rado ćemo saslušati vaša iskustva sa ovom provedbom. Izvolite. Pues muchísimas gracias, eh, presidente. Puno hvala predsjedniče. Poštovani članovi ovog odbora za poljoprivredu ruralni razvoj Europskog parlamenta, dopustite mi da zapodnem, započnem zapravo zahvalom što ste me pozvali da prisustujem na današnjoj sjednici. Ja bih eh, htjela započeti čestitajući predsjedniku i koordinatorima političkih eh, klubova na ovoj inicijativi koja nam dopušta da u ovom parlamentu još jednom raspravljamo o problemima koje nepoštene trgovačke prakse E, uzrokuju u lancu opskrbe hranom. I naravno, to je rekao veći e, predsjednik, ja sam čvrsto uvjerena da je potrebno napraviti i korake na razini Europske unije kako bismo usvojili mjere koje će smanjiti učestalost takvih problema. Iz Ministarstva poljoprivrede, prehrane i okoliša Španjolske e, mi smo jako s velikim pažnjom i pozornošću i zanimanjem e, pratili rad na dokumentima o tim nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom i mi smo gledali što se sve objavljuje, na čemu se radi u proteklih nekoliko godina, kako u parlamentu, tako u komisiji i u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru oni su u više navrata zapravo naglašavali važnost e, tog e, problema i sve one negativne odjeke koje imaju te nepoštene trgovačke prakse. Dakle, imajući na umu ono o čemu se govorilo o tim dokumentima i ono što su zapravo e, govorila nadležna tijela i svi oni sudionici u tom lancu, ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da postoji e, veliko podudaranje po pitanju dijagnoze i ozbiljnosti tog problema i situacije. I sada bih ja htjela istaknuti neke točke koje, bar po mom mišljenju, definiraju scenarij pred kojim se danas nalazimo. Kada govorimo o nepoštenim trgovačkim praksama, one su prvenstveno posjetica razlika u pregovaračkoj moći u tom, u, tom opskrbnom lancu. Dakle, male tvrtke i to posebice e, poljoprivredni proizvođači, to su poljoprivrednici i stočari, oni su posebno izloženi e, svim tim nepoštenim trgovačkim praksama praksama i negativnim posljedicama. I to je ono što onemogućava da oni imaju održivu budućnost i da se dalje razvijaju i rastu e, strukturne promjene koje e, se sada dolaze, do koje dolaze u lancu opskrbe i u kojem svaki put postoji sve veća razina integracije i koncentracije, to na specifičan način u distribuciji, samo povećavaju razlike u pregovaračkoj moći između subjekata u tom lancu, a to pak povećava krhkost poljoprivrednih proizvođača. E, ne samo njih, nego također i onih koji rade u prerađivačkoj industriji. Također postoji i zajedničko mišljenje o negativnom učinku tih svih nepoštenih praksi na inovacije i na ulaganja i ono, to je ono što može negativno utjecati na kompletno gospodarstvo u Europskoj uniji. I evo na kraju, znači te nepoštene prakse su veliki, velika prepreka za e, razvoj za funkcioniranje unutarnjeg tržišta i također izazivaju, narušavaju tržišnu ravnotežu. E, dakle, institucije Europske unije su bile te koje su poticale države članice da potraže rješenja koje će zaštititi male poduzetnike i među njima koje će na poseban način zaštititi upravo stočare i poljoprivrednike. E, također, e, mi kao nadležna tijela možemo si postaviti eventualno pitanja kakve su te mjere koje su najprikladnije da se suočimo s tim problemom. U tom slučaju možemo e, utvrditi da postoji jako velika razlika u načinu na koji se države članice suočavaju s tim problemom. I upravo zato e, ja ću vam sada izložiti načine na koje smo se mi suočili s tim problemom u Španjolskoj i koji je to model koji je već sada operativan i koji je počeo davati rezultate. E, otkad je aktualna vlada došla na vlast, znači sada će biti četiri godine, mi smo bili e, posebno osjetljivi s obzirom na ozbiljnost e, te situacije u kojoj su se našli mnogi dionici u lancu i posebice poljoprivrednici i stočari upravo zbog neravnoteže u pregovaračkoj moći kada je riječ o odnosima sa drugim dionicima u lancu i zbog nedostatka transparentnosti koja ponekad postoji u e, definiranju cijena ili pak u provođenju tih upravo nepoštenih trgovačkih praksi. Mi smo od početka imali vrlo jasnu ideju da je došao sad trenutak za djelovanje i zato smo se obavezali da ćemo raditi za održiviji i uravnoteženiji lanac opskrbe hranom i također da ćemo pokušati okončati tu situaciju u kojoj su e, proizvođači nezaštićeni i koji su do sada na neki način bili prisiljeni davati svoju e, robu bez ugovora, bez cijene i da ne znaju kada će im to biti plaćeno mi smo radili kako bismo riješili tu situaciju na način da razradimo zakon. I naš izazov je bio taj da e, što je, što je više moguće da uspijemo postići konsenzus e, između e, svih karika u tom lancu. I zato smo zatražili maksimalno sudjelovanje svih tih organizacija koje su htjele surađivati, te smo pokušavali na sve moguće načine pronaći tekst koji će obuhvatiti njihove zahtjeve. Evo, e, rezultat toga je zakon 12 kroz 2013 e, o mjerama koje treba poboljšati funkcioniranje tog lanca opskrbe hranom i to je objavljeno u e, službenom glasilu države 2.8.2013. Tim, tim zakonom se želi povećati učinkovitost i konkurentnost E, znači e, poljoprivredno prehrambenog sektora smanjiti neravnoteže i također postići e, da se stvori taj okvir za pravedno tržišno natjecanje koje će biti u korist svih dionika u tom lancu ali i potrošača Donošenje tog zakona i pokretanje čitavog niza instrumenta koji proizlaze iz tog zakona su zapravo omogućili poboljšanje e, tih odnosa svih dionika u prehrambenom lancu i to bez presedana u Španjolskoj, a mislim da ne griješim kad i kažem da e, je to presedan i među ostalim europskim zemljama. E, taj zakon 12 kroz 2013. je e, uspostavio novi pravni okvir koji je pravedniji, koji je uravnoteženiji i koji mora prilagoditi, u kojem e, znači svi dionici moraju prilagoditi svoje poslovne odnose i to od samog proizvođača na polju do distribucije koja prehrambene proizvode daje na korištenje potrošačima. Temelj je mješoviti model. On se sastoji od javnog sustava koji regulira te trgovinske odnose zajedno sa privatnim sustavom takozvane samoregulacije. On uspostavlja e, okvir za kvalitetnije poslovne odnose koji se nakon toga i upotpunjuju tim sustavom praćenja i nadzora koji nam može omogućiti da utvrdimo eventualne postojeće probleme i također da vidimo e, kako se razvija i napreduje e, e, kvaliteta poslovnih odnosa. Ja ću vam sada eto malo detaljnije opisati tih pet elemenata od kojih je sačinjen taj model koji smo mi osmislili i koji smo pokrenuli kako bismo poboljšali prehrambeni opskrbni lanac. Evo, prvo, ono što možemo znači, smatrati tim javnim sustavom reguliranja, mi smo od početka smatrali da kako bismo mogli e, postići poboljšanje u lancu, potrebno je prvo regulirati one glavne e, poslovne prakse i definirati one koje se mogu smatrati eventualno nepoštenima. Na taj način zakon je utvrdio e, prakse koje se smatraju obaveznima, a to je obveza ugovaranja poslovnih, odnosno trgovinskih odnosa. Dakle, kupoprodajni ugovori se nužno moraju definirati pismenim putem i to u slučaju da je jedan od e, dionika poljoprivredni proizvođač ili pak je u nekoj slabijoj poziciji s obzirom na drugu stranu. Zahvaljujući tome, e, zakon uvodi promjene koje imaju zapravo velikog e, utjecaja na promjene prakse koje su već bile tradicionalno uvrijeđene. Znači, tako se okončano sa takozvanom prodajom ovisno o rezultatu kada su prodavači davali robu e, kupcu bez da znaju cijenu. A rezultat toga je taj da zakon sada u Španjolskoj poljoprivrednicima jamči da kada prodaju svoju, robu da će znati koju cijenu će dobiti i kada i koliko će im biti za to plaćeno, odnosno kada će im biti plaćeno. E, također se uspostavljaju i neki uvjeti e, koji mogu pomoći u razvoju daljnjih praksi, a to je da su se počele eh, provoditi online aukcije uz jamstvo transparentnosti. Također e, se zabranjuju e, prakse koje se smatraju nepoštenima, a to su jednostrane promjene ugovora. Također zahtjevi da se e, zahtijevaju nekakva ne znam, nepredviđena dodatna plaćanja, zahtjevi za dobavljanjem osjetljivih trgovinskih informacija, provođenje praksi koje su protivne tržišnoj znači, konkurentnosti i tržišnom natjecanju i također znači, korištenje nekakvih tuđih inicijativa i prikazivanje kao svoj za vlastitu korist. E, mi smo svjesni da e, nije dovoljno samo definirati sve te nepoštene prakse, nego također da je potrebno i uspostaviti e, režim kroz koji će se provoditi sankcije te ujedno i sustav za kontrolu. E, dakle, drugi element koji želim istaknuti je taj da zakon predviđa čitav niz e, sankcija koje mogu doći do jako ozbiljnih i e, zahtijevati kaznu od milijun eura i također uspostavlja tijelo koje je zaduženo za kontrolu tih praksi, a to je znači za primjenu svih tih sankcija, a za to se brine takozvana AIKA, to je Agencija za informiranje i kontrolu prehrambenih proizvoda. Također bih htjela spomenuti još i e, neke e, druge aspekte koji se tiče tog, e, znači tog režima za sankcioniranje. Dakle, budući da je poznat taj faktor straha i da dionici ne se boje prijaviti, mi smo omogućili da taj zakon jamči da se to može raditi na anoniman način i također da se može raditi na razini ne samo individualne nego i na razini organizacija potrošača. Osim toga je predviđena i mogućnost da se po službenoj dužnosti može pokrenuti pokrenuti u okviru AIKE, te agencije, zapravo istraga na temelju nekakvih razumnih e, naznaka da postoje nepoštene prakse. E, mi nismo htjeli da zbog problema sa komuniciranjem sa nadležnim tijelima da neke, neke od praksi ostanu nekažnjene ako su nepoštene. Također smo klasificirali te sankcije na progresivan način, e, tako da zapravo sa ponavljanjem kršenja će se povećati i e, težina, ozbiljnost prekršaja. I tako smo djeli odaslati dvostruku poruku našim dionicima u lancu, prvo kao upozorenje, dakle e, bit će smatrane blagima dva prva kršenja i bit će dvije blage kazne, a nakon toga kao mjera odvraćanja, ako se to nastavi ponavljati, onda će se kvalifikacija, znači razina te ozbiljnosti povećavati i moći će sankcije iznositi čak do milijun eura ukoliko će se e, dijelo ponavljati. Dakle, e, e, kada govorimo o tom propisima koji reguliraju taj režim sankcija, uspostavlja također maksimalni rok od šest mjeseca. Dakle, od kad se zaprimi prijava, unutra šest mjeseci se mora primijeniti rješenje koje je predviđeno i kazna koja je predviđena. E, budući da je upravo e, javna uprava, u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede u Španjolskoj, ti koji su odgovorni za provođenje postupka i za mm, provođenje tih sankcija, dakle e, one koji prijavljuju nema nikakvih dodatnih troškova. Evo, e, mi se nadamo da će i sektor, e, dakle mi, i u sektoru, ali također u javnoj upravi, nadamo se da ćemo moći iskoristiti sve mogućnosti koje nam pruža ta agencija. Jer agencija je zapravo mjesto na kojem se proizvođači i svi operateri u tom lancu mogu naći svog saveznika u obrani zakonitosti i vidimo da se to to već i pokazuje kroz ovo vrijeme koliko agencija funkcionira. E, to je bio stup od velike važnosti upravo za uspjeh svih tih mjera koje mi promičemo iz naših e, ministarstva pogotovo kada smo se suočili s problemima na e, tržištu voća i povrća e, s obzirom na ruski embargo. Jer na taj način smo uspjeli kontrolirati sve nepoštene trgovinske prakse koje su mogle imati kao negativan utjecaj upravo najveći teret koji pada na e, proizvođače, a to nije tako. Dakle, to su proizvođači koji su u velikim poteškoćama, ali smo uspjeli taj teret preraspodijeliti. Jednako, jednaki uspjeh smo imali Znači, e, kao što znate da je taj e, upravo sektor e, voća i povrća u Španjolskoj najviše pogođen ruskim embargom. Također, sektor mljekarstva je bio dodatni element kada se govori o svim tim odredbama koje su obuhvaćene u ovom zakonu i španjolski zakon kada govorimo o ugovorima o mliječnom sektoru je bio objavljen gotovo jednu godinu nakon što je stupio na snagu ovaj zakon broj 12 koji vam sada e, govorim i on nam je e, zapravo i taj prvi zakon je bio od velike pomoći po pitanju e, iskustva koje smo onda mogli promijeniti i na tako važan sektor kao što je mljekarstvo. E, dakle, mi smo vidjeli da je potrebno u Španjolskoj uspostaviti taj režim sankcija i to vrlo specifičan koji će biti primjenjiv i na sve te mljekarske ugovore koji su e, bili već dio zakona o lancu opskrbe i uspjeli smo ojačati primjenu tih ugovora, znači ugovornu obvezu i također smo uspjeli obuhvatiti sve to u zajedničkim propisima kako bismo ojačali najslabiju kariku lancu, a to su stočari. Zahvaljujući zakonu zahvaljujući agenciji, e, ta agencija e, je od 2015. godine odgovorna za koordinaciju kontrola koje se provode e, kako bi se vidjelo je jesu li svi propisi za sektor mljekarstva i poljoprivredno prehrambeni sektor, da li se oni poštivaju. A što se tiče rezultata koje do sada postižemo, evo mogu vam samo reći da u godinu i pol koliko ta agencija funkcionira, E, mi smo proveli inspekciju po službenoj dužnosti u 663 tvrtke. Kontrolirali smo nekih 3000 trgovačkih e, operacija, te smo zaprimili 91 prijavu zbog nepoštivanja zakona i to uglavnom u okviru odruženja proizvođača. Kao rezultat e, svega toga pokrenuli smo 141 postupak za primjenu sankcija. Evo, treći element koji sada želim ovdje spomenuti je sustav samoreguliranja. On je također predviđen ovim zakonom i koji omogućava da se znatno poveća okvir zaštite i to iznad e, onoga što propisuje sam zakon. To se može postići kroz takozvani kodeks dobrih poslovnih praksi u nabavi hrane i to je kodeks koji nam e, omogućava da na ovaj način dobrovoljno se povećaju obveze koje preuzimaju e, svi dionici i potpisnici tog kodeksa kako bi se e, povećalo povjerenje i kako bi se e, kvalitetnije razvili budući poslovni odnosi. E, u Španjolskoj mi smo pozvali da se pridruže, da potpišu taj kodeks e, tvrtke kako proizvođača, tako prerađivača i distribucije, ali i njihova udruženja. Iako je dobrovoljno pridruženje tom kodeksu, e, činjenica je da ona omogućava i daje na raspolaganje neke instrumente koje će poticati uključivanje u kodeks. Nakon dvije godine posla mi smo uspjeli zapravo postići to da taj e, kodeks dobrih poslovnih e, praksi e, bude i itekako privlačan za ne samo poljoprivrednike nego i za, zadruge, za distribuciju i za prerađivačku industriju. Riječ je o nekakvih 50 članaka i o koje propisuju obveze koje će morati preuzeti svi oni koji pristupe kodeksu. Četvrti element koji treba uzeti u obzir je taj moćni sustav koji smo uspostavili za rješavanje sukoba i koji postoji u okviru tog kodeksa dobrih praksi i koji bi trebao dati brzi odgovor uz e, snižene operativne troškove i uz nepristranost na sva ona moguća razilaženja koje se mogu dogoditi zbog neispunjavanja obveza od e, strane jedne od potpisnica tog e, kodeksa. E, ti sustavi za rješavanje sporova koji su zapravo predviđeni u tom kodeksu predviđaju nove mogućnosti za poboljšanje poslovnih odnosa između svih dionika u lancu. Jednako tako će se dogoditi i sa pokretanjem, odnosno e, stupanjem na snagu uloge takozvanog medijatora, odnosno posrednika koji će moći rješavati eventualne sporove kada neće doći do e, dogovora između organizacije proizvođača i kupaca u definiranju cijena. I također to će se dogoditi kada e, i velike te tvrtke koje imaju obvezu kada pristupe kodeksu da oforme takozvanu ulogu e, pravobranitelja kupaca i dobavljača. I to će biti kao nekakva prva instanca, prvi stupanj za, za rješavanje svih tih e, razmirica. Evo ga, e, kodeks e, zapravo e, ono što zahtjeva, a to je da se prvo pokušaju razriješiti svi sporove u dobroj vjeri i također uz što manje operativne troškove. Na taj način se želi uspostaviti za njih upravo taj postupak koji će se temeljiti na modelima posredovanja i arbitraže i koji je znači opće priznati i opće funkcionirajući u našoj zemlji. Kada smo mi izrađivali taj zakon, ono što nam je bilo bitno, a to je da zakon ostane učinkovit kroz vrijeme i e, taj model koji smo sada opisali mora biti upotpunjen takozvanim sustavom za praćenje i za nadzor e, tog cijelog poljoprivredno-prehrambenog sektora. To je u ovom slučaju observatori za lanac e, hrane i to je upravo sada taj peti element koji vam želim naglasiti. E, zahvaljujući znači radu tog nadzornog centra, tog observatorija, mi možemo pratiti kako se primjenjuje zakon, možemo utvrditi probleme koji se pojavljuju i možemo dobiti e, izravne informacije o eventualnom pojavljivanju novih nepoštenih praksi te vidjeti kako se razvija kvaliteta poslovnih odnosa e, mi smo sa tim observatorijom zapravo ono što smo dobili, a to je mogućnost da utvrdimo sve one pozitivne linije koje e, nam omogućavaju da nastavimo raditi u tom pozitivnom smjeru i da zajamčimo provedbu i učinkovitost zakona. E, iako je prošlo malo vremena od kad, smo, od kad je zakon stupio na snagu, nismo još uspjeli iskoristiti sve potencijale koje nam e, svi ti instrumenti nude, ali već sada imamo dokaze o promjenama koje su nam se prije četiri godine činile nezamislivima ali s obzirom na e, to da je riječ o praksama i običajima koji su bili jako ukorijenjeni u vremenu, e, potpuna promjena će zatražiti puno truda i vremena, ali sigurna sam da smo na dobrom putu i da ćemo e, postići ciljeve koje smo se zacrtali osim samog uspjeha, e, znači postignuća tog zakona, jedan od elemenata e, koji želim reći je taj da je možda ključ uspjeha ovog zakona u tome što smo mi znali napraviti zakon za sve. Zato što su svi dionici u lancu mogli sudjelovati u izradi zakona i također taj zakon za sve je zakon koji je pokušao obuhvatiti, znači integrirati sve zahtjeve i uskladiti i pravi prava i obveze svih dionika bez obzira na njihov položaj u lancu opskrbe. Evo, mi smo kroz taj zakon pokušati e, prenijeti e, tu potrebu da se svi dionici u lancu prepoznaju kao potrebni, kao nužni e, suradnici u tom lancu opskrbe hranom i također da se prestanu gledati kao nekakvi protivnici u tom cijelom procesu. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da e, znači se te lanci vrijednosti zapravo e, povećavaju i bogate e, u ritmu u kojem to čini onaj naslabija karika onda smatramo da se sve karike u lancu upravo zbog toga mora razvijati simultano i mora napredovati simultano i sada ću vam samo za zaključak govoriti o tim ciljevima koje smo već uspjeli postići sa provedbom ovog zakona i koji će se u idućim godinama još i širiti kako bismo iskoristili sav potencijal ovih mjera. Dakle, htjeli smo uspostaviti veću ravnotežu između u poslovnim odnosima i izbjeći te nepoštene trgovačke prakse koje su pogodovale isključivo jednom dioniku u lancu i koje su smanjivale e, to prenošenje vrijednosti tijek, e, diljem cijelog lanca. Htjeli smo e, jasniju raspodjelu generirane vrijednosti i htjeli smo poboljšati tu, tu strukturu u samom lancu. Htjeli smo znači poboljšati kapacitet pregovaračke moći tih proizvođača kako bi oni očuvali svoja prava i kako kako bi e, dobili bolje uvjete, odnosno kako bi mogli iskoristiti svu korist koju mogu imati s obzirom na njihov položaj u određenom lancu. I također smo htjeli postići veću fleksibilnost te omogućiti tvrtkama da e, budu inovativne i da budu konkurentnije. Dakle, ja zaista mislim da je riječ o dobrom zakonu koji će doprinijeti uravnoteženijem razvoju poljoprivredno-prehrambenog sektora u moje zemlji i ja vjerujem da, e, evo ja vam sada mogu ponuditi svoju maksimalnu suradnju, već sam imala e, prilike to učiniti u razgovoru sa povjerenikom e, Hoganom i želim vam ponuditi svoju pomoć u svim onim zadaćama u kojima vam naše iskustvo može biti od pomoći. Također, evo, želim završiti time da vas potaknem da i dalje idete ka tome da e, razvijete zajedničke europske propise koji će ojačati dobro funkcioniranje naših unutarnjih tržišta i koji će ojačati kapacitete svih tih tvrtki za inovacije i proširiti njihove aktivnosti. Zato što će to ići u korist ne samo njih, nego čitave gospodarstva Europske unije i zaposlenosti te boljeg pozicioniranja naše proizvodnje na vanjskim tržištima. Pani minister, dziękujemy za informację Tak Hvala vam na ovom izlaganju. I hvala što ste nam dali ovako detaljne informacije. Želim vam također čestitati na hrabrosti i odlučnosti. Mi znamo kakve bi mogle biti institucije bilo koje institucije ukoliko dođe do kršenja pravila tržišne ekonomije. Pa su stoga ove vaše akcije zaista veoma jasne i konkretne. To je dobar primjer i za sve druge. Najprije ćemo sada dati riječ koordinatorima. Imam 14 e, osoba koji su se javile za riječ. Molim vas samo da ne govorite dulje od dvije minute. Evo, ja ću mjeriti vrijeme i čim vam vrijeme istekne, ja ću vam dati znak. Gospodin Des, najprije. Ja, vielen Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Frau Ministerin. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i hvala gospođo ministrice. Veliko mi zadovoljstvo što ste ovdje danas sa nama i vidim da ste na veoma pozitivan način primijenili ovaj program u Španjolskoj. Mi smo zaista pažljivo slušali ono što ste vi rekli i mislim da možemo se ugledati na ono što ste vi učinili. Mi pred nama imamo razne mogućnosti. Evo ja sam već kontaktirao ministra, nadležnog ministra u Njemačkoj i mislim da ćemo i mi postupiti na isti način kao i vi jer evo sada imamo dokaz da je to moguće učiniti. Najprije trebamo objasniti da je lanac opskrbe hranom e, veoma bitan i da trebamo ga uzeti u obzir kada imamo zadrugu koja se e, brine za nekoliko stotina poljoprivrednika e, 1900 poljoprivrednika, onda znamo da je ta zadruga bitna da tržištu, e, na samom poljoprivrednom tržištu. E, mi bismo htjeli znati na koji način je e, ostvaren ovaj lanac opskrbe hranom. Vi ste govorili o e, smanjenju rokova za plaćanje, to nam se čini zaista veoma zanimljivom idejom. Možete li nam reći koji su rokovi za plaćanje u sektoru mlijeka ili, na primjer, voća i povrća? To bi nas zanimalo. Također ste govorili i o sankcijama. To je također zanimljiv pristup ako sankcije ne postoje i ako se sve zasniva na dobrovoljnom pristupu, onda znamo da to ne može funkcionirati. E, vi ste govorili o takozvanoj kontroli koja je na snazi kod vas i mislim da bi bilo dobro imati i neke e, dokumente u pisanom obliku vezano uz ovo vaše iskustvo kako bismo se mogli inspirirati njim. Hvala vam. Hvala, Castro. Grazie, presidente. Zahvaljujem predsjedniče. Gospođo ministrice, draga Izabela, evo prije svega zahvaljujem na ovom zanimljivom izlaganju. Vi ste predstavili španjolsko iskustvo u e, vrlo specifičnom trenutku za nas ovdje u odboru za poljoprivredu. Danas ćemo glasovati o tekstu kolegice Megines, kao što je podsjetio kolega e, Des, o tim nepoštenim trgovačkim praksama. E, dakle, to je evo baš ono poduda solidarnost e, i to u trenutku kada bi Europski parlament trebao raspravljati E, o, e, o e, tom prehrambenom lancu. Nema sumnje da taj španjolski zakon 12. iz 2013. je krenuo upravo od zlouporabe te dominantne pozicije je u lancu opskrbe hranom je prisutan u mnogim europskim zemljama. Ovdje govorim prvenstveno na, o svojoj zemlji koja danas, evo, kada se provode veliki prosvjedi, velike manifestacije, u Italiji zbog prisutnosti velike multinacionalne kompanije koja drži u svojim rukama e, tržište svježeg mlijeka. Znači to je europska multinacionalna E, kompanija nije strana nego europska ali to je ono što e, stvara jako ozbiljan problem kod nas u Italiji zašto zato što su ti e, subjekti nedovoljno jaki da reguliraju ne samo situaciju ne samo zbog nemogućnosti tih pisanih ugovora zbog nepostojanja obveze pisanih ugovora ili zbog provođenja nepoštenih trgovačkih praksi nego i zbog čitavog drugih elemenata koji nedostaju ja vam sada čestitam na tome, ali se e, pitam koliko ste učinkoviti po pitanju tih velikih tvrtki. Oni su jako snažni u tome da nameću određene vrste ugovora i na taj način e, poljoprivrednici i stočari su prisiljeni potpisivati takve ugovore, iako su oni službeni. To je ono što e, vladu stavlja u tešku poziciju, zato što teško se može nametnuti nekakva drugačija vrsta ugovora tim velikim multinacionalnim nacionalnim e, kompanijama. E, evo, možda je još e, sada to prerano reći, ali mene zanima koje su vaše perspektive po pitanju baš tih velikih tvrtki. Pan posao Hajtoma. Hajtoma. Zahvaljujem. Želim dati najprije riječ Jasenku. Hvala. Gospođo ministrice, hvala što ste došli. Bilo mi je veoma zanimljivo e, slušati vas. Imam jedno pitanje koje nije izravno, već neizravno povezano s onim o čemu ste vi govorili i ispričavam se ako mislite da je ovo malo e, drsko pitanje. E, vi znate da je Španjolska jedna od zemalja koja ima e, najveći problem vezan uz stočju e, hranu. E, a imamo također zahtjeve iz Španjolske koji traže da se razvodni zakon o medicinskoj stočnoj hrani. A vi imate u vašem parlamentu, ne iz vaše stranke, ali i iz vaše zemlje, zastupnike koji e, rade na ovom pitanju. Da li smatrate da je preventivno davanje antibiotika životinjama jedna od praksi kojim se narušavaju pravila i zdravlja i tržišta? Mislim da bi bilo dobro dati nam odgovor i u usmenom i u pismenom obliku. Hvala. Dziękuję predsjedniče. Gospođo ministrice, ja sam bila jedna od koordinatorica e, koja evo nije podržala vaš dolazak danas ovdje zato što sam pretpostavila da ćete zaboraviti na neka temeljna pitanja što jeste i e, vi ste govorili i dali ste kao primjer mlijeko. Ja mislim da e, mobilizacije do kojih je došlo ovog ljeta te e, negativni učinci dvije ili tri organizacije u potpisivanju konačnog sporazuma mislim da jasno preispituje i dovodi u pitanje sve te uspjehe koje ste nam pokušali ovdje izložiti pred odborom o zakonu kojeg ste pokrenuli odnosno donijeli u Španjolskoj. Dakle, ti propisi e, koji govore o e, e, lancu opskrbe hranom zaboravljaju jedno ključno pitanje, a to je znači pitanje znači cijene naknade. Dakle, kada se regulira sve ostalo, ne regulira se nikako e, proizvodnja e, na samom tržištu. I također se e, ne regulira, odnosno ne postavljaju se pitanja o tome kako to narušava tržišna natjecanja. Dakle, bitno je da postoji jasna i pravedna, pravedno pregovaranje i ugovaranje cijena. A obavezni ugovori su zapravo samo nova zamka za proizvođače i proizvođačiće koji će znati znati koliko će dobiti, ali također i znaju da ne dobivaju onu cijenu kojim je potrebno da bi živjeli od svoje proizvodnje. I kada govorite o tome da to e, znači ojačanje pregovaračke moći za njih, onda ja to moram zaista dovesti u pitanje. U Španjolskoj državi e, su postojali stručnjaci e, i organizacije stručnjaka u kojima su zastupljene sve strane u lancu i postoje poljoprivredne organizacije koje predstavljaju samo proizvođači i proizvođačice španjolske države. Gospođo ministrice, ne moramo ništa izmisliti, moramo samo regulirati kako bismo zaista mogli e, uspostaviti e, pravilne, pravedne pregovore o minimalnim cijenama kako bi naši proizvođači od svojih, od svojih proizvoda mogli dostojno živjeti kako u Španjolskoj, tako i u Europskoj uniji. pan Hausling. Gospodin Hausling. Gracias, eh, señor presidente, Zahvaljujem, eh, gospođo eh, ministrice, gospodine predsjedniče. Ja bih htjela zapravo reći da sada predstavnici ALDE bih htjela zapravo reći da bih, htjela, zapravo reći da se ne slažemo svi sa vašim stajalištem. Dakle, e, kada govorimo o tome da u Španjolskoj već imamo zakon o tome, je sigurno bolja situacija od onoga što smo imali. Ali kao što je već reka, rekla moja kolegica, e, problem je sa time što nismo uspjeli pokriti minimalnu cijenu za određene proizvode i čitavo to zakonodavstvo zapravo je šepavo s obzirom da nema definiranja minimalne cijene. I proizvođači su i tekako skeptični. Kao što e, se komentiralo u okviru tog kodeksa dobrih poslovnih praksa, riječ je o dobrovoljnosti kaznenom kodeksu i ovdje zapravo ta snaga zakona je poprilično slaba. htio bih vam postaviti jedno pitanje. E, kada govorimo o tom sektoru voća i povrća i kada e, je bitna ta moć skladištenja s obzirom da je riječ o izvoznoj zemlji, e, državne mjere koje možemo imati za poboljšanje te situacije u hranidbenom lancu su vrlo slabe. Zašto? Zato što je to sektor koji izvozi u druge države Europske unije. Imamo europsku direktivu koja štiti pod potrošače od zlouporabe svih tih e, nepoštenih praksi. A za razminu iz Europske unije ono što se nama nudi za zaštitu proizvođača je samo takozvani kodeks dobrih poslovnih praksi s jedne strane i opet to je znači na dobrovoljnoj bazi. Kada govorimo o proizvođačima voća i povrća koji nisu mogli izvoziti zbog embarga u Rusiju i kojim su morali platiti tu političku odluku, e, dakle e, upravo ta roba nije bila određena za španjolsko tržište nego za europsko tržište i zato smatramo da bez ozbiljnog, bez e, snažnog europskog zakonodavstva koje će zaštititi sve te europske proizvođače, da onda ovi nacionalni zakoni nemaju dovoljnu snagu i zato e, bih htio vaše mišljenje o tome. Dziękuję pan poseł Merci monsieur le président. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo ministrice, Hvala vam na ovom izlaganju, ali moram reći da mi po ne znam koji put govorimo o europskim tekstovima vezano uz neravnotežu koja postoji već odavno u lancu opskrbe hranom. Većina europskih poljoprivrednika proizvode a na gubitku su, a istovremeno smanjene su poljoprivredne sirovine, a nisu smanjene cijene za potrošače. Moći ćemo tako e, zvati e, svakog ministra i svake države članice, ali situacija se neće promijeniti. Mi svi znamo da je e, porijeklo problema u e, primjeni zajedničke poljoprivredne politike kojom se povećala proizvodnja, zatim e, na pravu europske konkurentnosti koja, kojim se brani poljoprivrednicima da variraju cijene i a postoje E, instrumenti kojim se možemo boriti e, protiv zlouporabe dominantne pozicije koliko u poljoprivredi toliko i e, poljoprivredno prehrambenoj industriji. Želim samo reći da trebamo se osvrnuti na koncentriranje poljoprivredne i poljoprivredno prehrambene industrije koja je sve jača u svakoj od zemalja. Gospođo ministrice, mislim da pored ovih rasprava moramo tražiti potpunu reviziju e, prava na e, europsku konkurentnost. Dziękujemy, poprosimy panią poseł Magines, która jest autor. Hvala, gospođa Magines, koja je izvjestiteljica. Hvala, e, gospodine predsjedavajući. Želim zaželiti dobrodošlicu ministrici. Mi obično E, imamo ovdje priliku saslušati ministre samo kada predsjedavaju vijećem. Vrlo je dobro čuti vaša iskustva e, i prenijeti ih na naše zemlje. E, znamo da je u Španjolskoj bila, bilo bitno djelovati i vi jeste djelovali i želim vam čestitati na tome. Zatim, vi ste kombinirali e, zakonodavstvo sa samouređenjem, jer za sada imali smo zapravo dobrovoljni kodeks e, za primjenu i postojao je otpor prema e, europskoj zakonodavstvu koji je bilo predloženo. A vi ste dokazali da obje opcije su kompatibilne i da mogu funkcionirati zajedno. Vi ste govorili uvodnim riječima o e, održivosti e, lanca opskrbe hranom i to je jako bitno uključujući i zakon o konkurentnosti koji e, dovodi u pitanje lanac opskrbe hranom možemo se zapitati da li taj lanac opskrbe hranom može podnijeti toliku razinu konkurentnosti želim vaš komentar o tome Također e, bilo bi dobro dobiti i kopiju vašeg govora jer je govor bio dosta detaljan, mislim da bi svima to bilo od velike koristi. E, također, e, da li ste imali nekih poteškoća kada ste uvodili e, zakon o tržišnom natjecanju, da li je bilo otpora i odakle je ta otpor dolazio i što je s potrošačima? Neki kažu da moramo se više brinuti o potrošačima, a zapravo interesi potrošača i proizvođača nisu tako daleko i nisu nekompatibilni kada štitimo interese proizvođača, štitimo i interese potrošača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 Imamo ovdje i goste iz Italije, pa ih želimo pozdraviti i zaželiti im dobrodošlicu u novom odboru. Gospođa Kasija. Muchas Puno hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem ministrici što je jutro s nama i želim vam čestitati na ovoj inicijativi koju ste pokrenuli našoj zemlji i koja je donijela dobre stvari. Naravno, moguće je to poboljšati, e, ali ovo je bio važan i zanimljiv e, prvi korak, vrlo dobra inicijativa. E, htjela sam pitati ministricu, ne vjerujete li da mogućnost poboljšanja zakona ovisi o tome da ta inicijativa ne bude samo primjenjiva na nacionalnoj nego i na europskoj razini, odnosno da zajamčimo jednaka prava u čitavom lancu svim dionicima na razini Europske unije. Imamo jedinstveno tržište, imamo e, e, Dakle, e, imamo vrlo slabe karike u lancu u mnogim državama članicama i to se često pojavljuje. I možda bi e, trebalo krenuti od poboljšanja tog aspekta. Kada govorimo e, o sektoru mlijeka, ja mislim da je paket za mljekarstvo, mliječni paket u Europskoj uniji nešto što se može poboljšati s obzirom da možemo poboljšati njegove kapacitete i također organizaciju svih tih tvrtki koje se bave upravo E, provedbom tog mliječnog e, paketa. Dakle, mislimo da bi se u njega moglo uvesti neke e, znatna poboljšanja. Slačite li se s time? Kada govorimo o agenciji, da vjerujem da je to dobar primjer, znači agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda. Je li moguće da tu agenciju zapravo preuzmu kao model druge države članice koje će na taj način moći imati priliku za nadzor i za eventualne provođenje istraga tih nepoštenih praksi. Kada govorimo o tim jasnim gospodarskim sankcijama i španjolskom e, iskustvu, smatrate li da se to također može prenijeti u druge države članice? Dziękuję pani poseł Aguilera. Bardzo proszę pani poseł. Hvala, gospođa Miller. Hvala predsjedniče, dobrodošla gospođo ministrice. Iako kao prvo moram reći da mislim da nije prikladno da ste vi održali govor u ovom trenutku, e, s obzirom da se nalazimo e, sada evo tri tjedna prije zapravo e, ovih svih predispornih skupova koji će se održati u prosincu. I ja smatram da kada se nalazimo u tom predispornom razdoblju da nije prikladno zapravo pozivati predstavnika e, trenutne vlasti. Dobro, e, u svakom slučaju moram vam reći još jednu stvar. Vi ste ovdje e, se referirali na E, to da smo imali katastrofalnu situaciju kad ste vi došli na vlast prije četiri godine, da ste puno toga poboljšali. E, ne, niti nije bila takva katastrofalna situacija, niti sve nije sada riješeno, nažalost, u našoj zemlji za poljoprivrednike i stočare. Dakle, situacija nije tako blistava. Želim vam reći da iako je to dobronamjeran zakon koji može se činiti zanimljivim, ja smatram da je najzanimljivije u tom zakonu taj specifični režim e, sankcija i stvaranje agencije kao što je AIKA. To je ono što je najpozitivnije. Ali time se nisu riješila dva temena pitanja koja su tražili proizvođači, znači poljoprivrednici i stočari koji su najslabija karika u lancu. A to je korištenje tih znači osnovnih e, proizvoda e, i definiranje cijena i također e, reguliranje te takozvane prodaje po rezultatu koja je bila itekako prisutna u mnogim sektorima. Dakle, Postoje dvije velike industrije u europskom mljekarskom sektoru koje su obnovile ugovore sa e, proizvodnim sektorom u Španjolskom i koji e, su znači obnovili ugovore ali uz smanjenu cijenu za proizvođače mlijeka. E, dakle, ja ne mogu sada, e, znači moram iskoristiti također i priliku jer ćemo raspravljati o Tunisu. Mene zanima sada koju, e, kakvo je mišljenje španjolske vlade po pitanju tih autonomnih hitnih mjera koje se, će se potpisati za Tunisom. Dakle, želimo čuti vaše mišljenje. Hvala. Pan Europe. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospođo ministrice, želim vam se zahvaliti na pregledu situacije u Španjolskoj i drago mi je što, ste što niste čekali bilo kakve poticaje, već ste bili hrabri, poduzeli akciju i dobili dobre rezultate. E, moramo se zapitati da li je bolje imati jedan europski sustav umjesto 28 različitih sustava koji mogu dovesti do sukoba, do kršenja pravila i do tužbi. Vjerujem da sektor mlijeka se suočava sa najtežom situacijom. Cijene su veoma niske i e, u e, Litvi proizvođači e, mlijeka su mi jučer uputili peticiju sa e, četiri i pol tisuće potpisa u koje se traži da se osnuje jedinstven sustav za mlijeko sa jedinstvenim sustavom plaćanja. Ja vjerujem da trebamo raditi na tom pitanju kako bismo izbjegli bilo kakve buduće krize. Moramo zajamčiti da naši poljoprivrednici ne e, osjećaju negativne učinke krize. Vjerujem da sve države članice smatraju da su proizvođači mlijeka oni koji su u dobroj poziciji za pregovore. Koje je vaše mišljenje o osnivanju ovog jedinstvenog europskog sustava? A inače vam želim puno sreće u vašem daljem radu. Gospođa Kosinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank, Frau Minister, auch äh, für Ihr Kommen und die doch sehr... Zahvaljujem e, gospodine predsjedavajući i hvala vam gospođo ministrice što ste došli danas e, i što ste nam održali ovo veoma zanimljivo izlaganje. Moje pitanje će biti kratko. Mi smo se usredotočili na europsku dimenziju i mislim da bi bilo sada ključno pronaći neko drugo rješenje u odnosu na one dobrovoljne sustave koje smo imali. Moramo imati pravno obvezujuće sustave e, lanaca opskrbe hranom u Europi. Na temelju ovog vašeg iskustva, na temelju zakona koji se provodi u Španjolskoj, možete li nam reći koje ste manjkavosti utvrdili i što bi se moglo još poboljšati? Što biste nam vi rekli koje biste nam smjernice dali, koje pouke možemo izvući iz vašeg iskustva i e, prenijeti ga na europsku razinu. Mulțumesc, domnule președinte. ministru, și în același timp pentru expunere. Hvala, gospodine predsjedavići. Ja također se želim zahvaliti gospođi ministrici na izlaganju. Ja imam jedno veoma kratko pitanje koje se tiče svinskog mesa. Ja sam bio u Španjolskoj, tamo sam razgovarao sa e, kolegama i koji su mi rekli da jedan kilogram svinjetine e, košta nešto više od jedan euro kako onda možemo zajamčiti preživljavanje ovog sektora, jer trošak proizvodnje jednog kilograma mesa je jednak prodajnoj cijeni. Postoje li neki mekanizmi koji za potpore ovom sektoru kako bi ovi proizvođači preživjeli, jer inače ne znam kako će oni uspjeti preživjeti. Ponavljam, cijena, proizvodna cijena mesa je jednaka prodajnoj cijeni. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da je moje pitanje već postavljeno, ali evo, kako bi bilo sasvim jasno, e, želim govoriti o vašem posebnom pristupu kojeg ste uveli u Španjolskoj. E, da li bi bilo bolje imati europski pristup ili mislite da bi to ugrozilo i povećalo problem u Španjolskoj? Da li bi pomogla pomoglo kada bismo imali europsko zakonodavstvo ili bi to bilo nešto što bi otežalo rad? Gospodin Bogović. E, hvala ministrica za to da ste danas med nami, ste pokazali pristop. E, hvala. Hvala vam gospođo ministrice što ste došli razgovarati sa nama. Vi ste nam govorili o španjolskom pristupu. Nažalost e, vidim da na europskoj razini ili ne znamo ili ne želimo krenuti tim istim putem. Zato želim čestitati Španjolskoj na ovom hrabrom pristupu. Ono što mi se čini zaista zanimljivim je činjenica da s jedne strane imate zakon koji predviđa sankcije, nadzor, a s druge strane imate sustav e, samouređivanja, sustav rješavanja sukoba, observatorij i tako dalje. To je veoma bitno kada pripremate ovakvo zakonodavstvo. Morate uključiti sve dionike, ali isto tako i potrošače. Morate uključiti javno mnjenje. Iskreno nisam optimist i ne vjerujem da u poljoprivrednom sektoru možemo pobijediti monopol e, velika poduzeća, ali mislim da je jako bitno uključiti potrošače i javno mnjenje. Zato moramo nastaviti ulagati napore i izvući pouke iz ovog španjolskog iskustva, ali mislim da ne bi bilo moguće usvojiti ovakav zakon u svim europskim zemljama. Mislim da bismo trebali imati takav zakon na europskoj razini. pan Hvala. Gospodin Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais mon tour Hvala gospodine predsjedavajući. E, želim se zahvaliti također gospođi ministrici na izlaganju. Jasno je da e, se suočavamo sa istim problemom. E, vi ste bili hrabri i reagirali ste na taj problem, uspjeli ste pronaći rješenje. Zahvaljujući i povjerenju, uspostavljanju eh, partnerstva i suradnji sa svim dionicima. Ovdje se sada možemo zapitati da li svi tu pobjeđuju ili netko dominira eh, druge i na koji način se utvrđuju cijene u ovom vašem pristupu kojeg primjenjujete u Španjolskoj. Hvala. Gospođa Hasenkamp. Dank, mevrouw minister. Zahvaljujem, e, gospodine predsjedavajući. Svake godine velik broj bikova e, se ubija u španjolskim arenama. E, ti bikovi pate i moraju se boriti za život. U mnogim selima u Španjolskoj postoji i tradicija utrke bikova Paso Toro de la Vega. To su prakse koje su neprihvatljive, jer tu imamo i festival Toro del Fuego, koji će se održati za nekoliko dana, kada se bikovi spaljuju i kada ih se goni. Mnogi španjolski građani žele E, ne žele više takve prakse. Europski parlament također smatra da takve prakse ne bi trebale postojati kao i da bi se trebale zabraniti korida. E, uzgajanje bikova nikako više ne smijemo subvencionirati kada ćete zabraniti koridu i ovako loše postupanje prema bikovima. Hvala, gospodin Kužnjuk. Pani minister, mam dva pitanja. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Gospođo ministrice, ja imam dva pitanja koja vam želim postaviti. Vezano uz ovaj zakon o kojem ste govorili danas, e, taj zakon se primjenjuje već više od godinu dana u Španjolskoj. Možete li nam reći nešto više o činjenicama na kojima se zasniva ovaj zakon i na koji način on utječe na život poljoprivrednika, je li se njihova situacija poboljšala. Također što se tiče cijena za potrošače, kakav je učinak ovog zakona na cijene? Jesu li se cijene povećale ili ne? Drugo pitanje. Institucija koja nadzire primjenu ovog zakona koristi sustav sankcija. Ali o kojim sankcijama se točno radi? Hvala. Gospođa Martinez. Gracias, Zahvaljujem gospođo ministrici što ste ovdje. Mislimo da to nije prikladan eh, trenutak jer nas čekaju izbori. Kada govorimo o tom zakonu koji je trebao poboljšati e, taj prehrambeno poljoprivredni lanac, ali činjenica je da ima puno manjkovosti. Kako možete reći da ste nešto poboljšali dok je život naših poljoprivrednika i e, e, poljoprivrednika i stočara palo u 2014. za 7,1%. Dakle, još uvijek živimo u jednoj od najgorih godina za proizvođače mlijeka u našoj zemlji. Ono što je meni jasno, a to je da zapravo se čini da vi i ja živimo u u različitim svemirima, u različitim svijetovima. Mislite li da i dalje davanje ustupaka velikim tvrtkama će pomoći u promjeni e, e, situacije ili ne? Ili bismo možda trebali promijeniti model koji će zaštititi naše poljoprivrednike i stočare i koji zapravo će tada moći vrednovati svoj posao koji obavljaju? Dziękuję pani poseł Szajer. Pani poseł. Hvala, Šajer, imate riječ hvala predsjedavajući. Evo, obraćam se ministrici. Večeras ću se sresti sa malim proizvođačima, smljikarima u Nizozemskoj, no imam jedno konkretno pitanje za vas. Dakle, napravili ste dobar prijedlog u svojoj zemlji, poduzeli ste određenu, određene mjere inicijative, no znam eh, iz kontakta sa belgijskim ministrom i belgijskim organizacijama da i oni donose određene mjere, no mislim da je sad vrijeme da se djeluje na razini ministarskog vijeća Europske unije i kao što je to rekla gospođa McGuinness, tu se radi o zakonodavnom pitanju. Kooperative imaju potrebu za financijskim sredstvima i želi se staviti velike iznose na raspolaganje sektoru, ali jako je mali iznos e, koji stiže na, e, kod malih proizvođača. Hvala. Gospodine Kaputo, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, zahvaljujem i ja ministrici na njezinom izlaganju što je danas ovdje s nama. Evo, e, samo sam htio podijeliti s vama e, jedno svoje stajalište. Kada govorimo o toj inicijativi španjolske vlade, očito je da nemamo dovoljno feedbackova, znači poradnih informacija da procijenimo učinkovitost, ali meni se čini da je to primjer dobre prakse koji bi e, se trebao možda i proširiti na razini Europske unije. I mislim, nadam se da ćemo uskoro moći razgovarati o uravnoteženim propisima na razini razini Europske unije. Ministrica je dva puta spomenula e, taj e, koncept e, prijevara u prehrambenom sektoru to je možda tema, e, znači ona glavna tema e, u našoj Europi. I ja bih htio na neki način e, čuti od vas što vi mislite, do koje mjere možemo pokrenuti europski postupak kako bismo bolje utvrdili i definirali taj koncept prijevare kada govorimo o oznakama zemljopisnog porijekla i kada govorimo o zaštićenim proizvodima. Słów. W sumie 23. Hvala. Evo došlo do kraja Popsa Gornika. 23 osobe su se javile za riječ, poslali pitanje ministrici. Evo imam ja jedno pitanje. Pride. Recite nam da li ste ste predstavili svoj poljoprivredni projekt kolegama iz vlade, mislim očito je da ste razgovarali o tim stvarima u više navrata, ali da li ste to na formalnoj razini predstavili kao rješenje koje nudi Španjolska za, na sastanku vijeća za poljoprivredu? Dakle, sada vas molim, gospođo ministrice, da odgovorite na posljednje pitanje. Izvolite, imate riječ. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Puno hvala predsjedniče, puno hvala svim kolegama na e, komentarima i pitanjima na koja ću pokušati odgovoriti. E, mnoga pitanja su e, daleko od ove teme poboljšanja lanca opskrbe hranom, ali eto, sada mogu ovom prilikom izraziti španjolsko stajalište, iako izlazimo izvan teme oko koje smo sazvali ovaj sastanak. Dakle, e, kolega Des, je li zapravo ta e, distribucija također bila pogođena e, sankcijama kada je riječ o tom sektoru voća i povrća? Da, možemo reći da je distribucija bila u boljoj poziciji ranije prije donošenja tog zakona jer su imali jaču pregovaračku poziciju, kao što vjerujem da je situacija u većini država članica, gdje su oni mogli ubirati najveći najveći dio one stvorene vrijednosti u okviru tog e, lanca. No usprkos e, tome, kao što sam rekla u prethodnom izlaganju, smatram da je taj zakon za sve i koji je rađen u suradnji sa svim dionicima u lancu, od proizvodnje do distribucije. Distribucija je odmah bila u tom pregovaračkom timu od prvog trenutka pa do e, zadnjeg trenutka do odobravanja tog zakona. Jer taj zakon je iznimno ambiciozan, ali je donesen u sporazumu i u uz zeleno svjetlo distribucije, zato što je distribucija shvatila da moraju izmijeniti svoje prakse, e, da će ih vlada na to zapravo prisiliti da izmijene svoj način poslovanja i e, dobili smo na neki način podršku e, distribucije. E, kada govorimo o tom kodeksu dobrih poslovnih praksi, to jest na dobrovoljnoj bazi. Mi smo dvije godine radili na pregovorima o tom kodeksu, ali smo dobili zeleno svjetlo distribucije, zato što je to e, dobrovoljni kodeks i želimo da ima što više članova. E, jako dugo vremena smo pregovarali, jako puno truda je uloženo u to, jer neće nam služiti ništa što je dobrovoljno ako stranke, znači ako sudionici neće htjeti potpisati taj kodeks. No, nadamo se da smo dobro dobrom putu da to bude i ostvareno. Dakle, imamo podršku distribucije. E, kada govorimo o e, mlijeku, povrću i voću, E, e, a ta agencija za informiranje i kontrolu ima e, znači plan kontrola koje se provode po službenoj dužnosti. To je plan koji je zaživio i koji se stalno revidira, stalno se nadzire i kontrolira i pokušavamo izbjeći, odnosno popuniti sve one manjkavosti koje još uvijek pokazuje. Kada govorimo o sektoru voća i povrća koji je iznimno pogođen zbog ruskog embarga, izgubio je velik dio tržišta, znači izvoznog tržišta i trebali smo i spriječiti to da neki iskoriste slabost u tom sektoru i zato smo htjeli preraspodijeliti taj teret na čitav, e, na sve dionike u tom lancu. Isto smo napravili i sa sektorom ljekarstva. To u Španjolskoj nije iznimka jer znamo da je situacija s mljekarima vrlo teška u cijeloj Europskoj uniji. I taj plan nadzora u ovom trenutku je upravo usmjeren na taj mljekarski sektor kojem se daje prednost s obzirom na situaciju u kojoj se trenutno Europska unija nalazi. Evo, kao što sam već i rekla, kada govorimo o kontrolama koje provodi agencija, to su dinamičke kontrole. E, one su vrlo osjetljive na sve moguće aktivnosti u određenim trenucima i određenim e, fazama tog cijelog postupka u lancu opskrbe. E, naravno, ja vam mogu poslati svima ovaj govor koji sam održala. E, također mogu vam poslati i naš zakon. Ako nekog zanima detaljnije e, da pročita svih tih pet elemenata, ja sam na raspolaganju da vam objasnim još i dodatne stvari koje želite od tih pet elemenata koje sam navela kao ključnih u našem zakonu. koordinator Pablo de Castro za klub SID-a je zapravo E, govorio o e, situaciji sa velikim poduzećima. Ja sam popisala čitav niz mjera koje su se prije primjenjivala, koje su sada zapravo zabranjene i koje se sankcioniraju. Dakle, e, prije nego što se potpisuje ugovor treba znati sve uvjete, znači treba jasno poznavati sve te uvjete. Dakle, tamo se moraju definirati minimalni zahtjevi. Dakle, ugovori moraju imati definirane minimalne zahtjeve koji moraju e, sadržavati također i minimalne cijene i to se mora premjenjivati na sve tvrtke neovisno o njihovoj veličini. Dakle, naravno da postoje neke specifične iznimke za e, velika poduzeća jer e, svi znamo da zapravo tamo postoje veće neravnoteže, zato smo morali posebnu pozornost usmjeriti upravo na ta velika poduzeća i na jamčenje pravednih uvjeta u ugovorima s velikim poduzećima. Dakle, ja i imam znači čitav niz tih e, nepoštenih trgovačkih praksi koje su definirane i koje se sankcioniraju. A u ugovorima postoje minimalni e, uvjeti koje mora sadržavati svi e, ugovori i ako ugovor neće sadržavati minimalne uvjete koji su propisani, onda će nakon toga biti provedena sankcija. Dakle, e, kada govorimo o poboljšanju e, tog lanca opskrbe hranom, da postoje neki elementi koji još nisu obuhvaćeni, ali također, e, znači, kada govorimo o toj antimikrobnoj otpornosti, činjenica je da smo mi ti koji se sada oslanjamo na europsko zakonodavstvo i nemamo to razriješeno u okviru ovog zakona na nacionalnoj razini. Kada govorimo o medicinskoj hrani za životinje i ja ne bi sad otvarala tu raspravu jer mislim da bi nas to samo zbunilo. Mi smo zapravo e, svjesni tog problema, mi smo stalno podržavali smanjenje e, korištenja antibiotika, ali e, ne smijemo znači miješati te E, te znači, metode koje se primjenjuju, koje se znači, primjenjuju prilikom primjene tih lijekova, zato što one podležu svim zakonima koje postoje u Španjolskoj na toj razini i također podliježu svim e, i poštuju sve rigorozne zakone koje, je, koje su doneseni na razini Europske unije. Kada govorimo o sektoru mljekarstva, riječ je o ne samo španjolskoj, nego i o europskoj krizi. U Španjolskoj je to imalo različite negativne utjecaje i odjeke, također i na razini ne samo individualnih proizvođača, nego i organizacija. E, dakle, sve ono što je vlada napravila za mljekarski sektor od početka e, nije E, bilo ono što je razriješilo probleme e, i da zapravo činjenica je da mi trebamo to pitanje razrješavati na razini e, Unije. Dakle, to su bili vaši komentari. Ono što je vlada ova napravila, a to je da je obranila zajedničku poljoprivrednu politiku. Riječ je o 47 milijardi e, eura e, koje smo dobili na raspolaganje za razdoblje između 2007. i 2013. za naše poljoprivrednike koji su bili e, velikim dijelom usmjereni upravo na mljekarski sektor. Ono što smo mi zapravo uspjeli odbiti, a to je zapravo uvođenje poreza, tog takozvanog mliječnog poreza. 2012. godine mliječni sektor je e, dobio e, doprinose od 15 milijuna eura koji su zapravo osigurali e, rente do 2020. E, godine, odnosno na taj način smo i tekako potpomogli e, mljekarskom sektoru i osigurali recimo njihovu rentu do 2020. godine. Dakle, da to nismo postigli, onda bi naši mljekari izgubili 55% svojih pomoći, znači svojih potpora, do čega nadamo se da neće doći. E, kada govorimo o okončanju kvota, za mlijeko Riječ je o 56%, o 56% e, e, osiguranja sve proizvodnje u okviru e, mljekarskih udruženja. Kada govorimo o Europskoj komisiji, ja sam uvijek govorila da ćemo mi zaštititi taj mljekarski sektor, da je to naš cilj. Ali kada govorimo o toj e, o konjunkturi cijena, problem je što smo mi ti koji ćemo morati primijeniti sve te mjere koje će biti zakonske mjere e, kako u nacionalnom okviru, tako i u europskom okviru. Dakle, ne možemo ići za sada dalje od toga. Moramo to raditi zajedno sa e, rješavanjem nepoštenih trgovačkih praksi i sa zaštitom proizvođača. Kada govorimo o mjerama komisije, Španjolska je također imala e, određeni dvadeset dobiveni 25 milijuna eura koji su bili namijenjeni za e, mljekarski sektor. I mi smo time pokušali e, poticati znači, inovacije u mljekarstvu te smo potpomagali proizvođače. I također smo poticali e, na potrošnju, znači poticali smo i samu potrošnju. Dakle, ovdje govorimo sada o zakonu koji se primjenjuje na taj mljekarski sektor. Mi smo omogućili također i e, besplatna cijepiva za e, e, krave koje daju mlijeko i također smo proveli neke mjere koje su naši mljekari morali znači, provoditi kao obvezne kako bismo zaštitili njihovu poziciju. Također smo im pokrenuli taj paket mljekarstva u školama koji za sada jako dobro funkcionira i čini nam se da sve to funkcionira u okviru tog programa za e, ruralni razvoj. Mi smo ti koji potičemo e, kooperative, znači stvaranje kooperativa u tom, e, u tom sektoru kako bi se ojačala njihova pozicija. I također ono što radimo, a to je da potičemo poduzeća da se udrušuju. Primijenili smo i sedam dodatnih mjera i te smo uložili 31 milijun eura. Odnosno, omogućili smo da svaki stočar dobije 30 eura po e, grlu stoke e, koja, znači krava e, koje daju mlijeko. Mlijeko kako bi se također i potaklo na povećanje proizvodnje i na, na širenje aktivnosti. Ono što mi jamčimo, a to je da pokušavamo u okviru održivog mljekarstva promicati nove programe i nove mjere. Također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 jačanja kvalitete, odnosno poticanje ekološke proizvodnje, a to radimo i u okviru strateških e, programa za mljekarski sektor na razini međunarodne zajednice. Dakle, u gospodarskim e, terminima 2015. godine e, vlada je mobilizirala više od 80 milijardi eura, upravo 80 milijuna eura upravo za taj sektor za koji se nadamo da će donijeti uz zajedničke napore svih ostalih dionika da ćemo uspjeti e, olakšati e, poslovanje tom sektoru s obzirom da su oni ti koji to najviše trebaju u ovom trenutku. Dakle, mi smo ti koji smo potpomogli razvoj tog mliječnog paketa i primjenu tog mliječnog paketa. Mi smo to napravili možda kao jedna od prvih zemalja u Europskoj uniji i imamo dovoljno iskustva i mi smo ti koji smo modificirali taj mliječni paket i prilagodili ga našim zahtjevima, ali e, ti španjolski stočari su dobili ono što nemaju drugi stočari u, u Europi, a to je da sada imaju obvezu potpisivanja ugovora ugovora koji preciziraju zahtjeve, znači u kojem se preciziraju neki minimalni uvjeti koji su propisani zakoni. Dakle, e, ta obveza ugovaranja pismenim putem je nešto što smatram da je jako bitna i vjerujem da nijedna država članica e, osim nas ne raspolaže takvim mjerama niti sankcijama koje se zaista na praktičnoj razini provode i koje štite e, stočare u, u Europskoj uniji kao što mi to činimo u Španjolskoj. Dakle, e, također oni su ti koji mogu računati s dodatnim financiranjima i sa potporama za razno razne vrste programa i e, inovacija. To je nešto što smo e, primijenili upravo na način da smo uspjeli prilagoditi europsko zakonodavstvo i prenijeti ga u nacionalno zakonodavstvo osiguravši njihovu situaciju. I činjenica je da e, stočarski i mljekarski sektor je najzaštićeniji sektor uopće u Španjolskoj i oni su ti koji to u ovom trenutku najviše i trebaju. Kada govorimo o minimalnim cijenama, ja mislim da mi moramo dati pregovaračku moć e, proizvođačima, ali ne smijemo zbog ugovora o funkcioniranju Europske unije određivati određivati minimalne cijene jer to bi zadiralo u pravila tržišnog natjecanja ne samo na europskoj razini nego i na španjolskoj razini. I mi smatramo da je pravna stečevina ta eh, za kojom se moramo svi povoditi i države članice ne smiju odstupati od tih pravila. Također se govori o tome, govorilo se o tome da je tih kodeks dobrih poslovnih praksi nije dovoljan e, za reguliranje zato što je na dobrovoljnoj bazi. Možda nisam zapravo e, dobro to objasnila, ali e, govorimo o pet dijelova. Znači govorimo s jedne strane o javnoj upravi, odnosno koja regulira i o samoreguliranju, a to je kodeks dobrih poslovnih praksi koji je nadopuna i e, koji također omogućuje da se uz sam režim provođenja sankcija primjenjuje i veća kvaliteta, odnosno veće obveze od onoga što propisuje sam zakon. Dakle, e, taj kodeks dobrih poslovnih praksi može još pomoći da se u potpunosti ispunjavaju sve one odredbe koje jesu za zajamčene zakonom. E, kada netko pristupi kodeksu, onda njegove odredbe tih 50 članaka postaje obvezujuće za tu stranku, a kao što sam rekao, rekla postoje neke mjere koje nam već omogućavaju da mi potičemo ulazak i potpisivanje e, stranaka unutar tog kodeksa. Kada govorimo o e, koncentraciji dionika u toj distribuciji, da, činjenica je da sve države e, članice zapravo e, svjedoče tome i upravo zato smatramo da je bitno poticati koncentraciju i organiziranje proizvođača. Jedno u Španjolskoj od tih najslabih točaka je nedostatak organizacija i udruženja. I vlada je zato usmjerila svoje napore da potakne udruživanje u svim sektorima. Također, e, organizacije potrošača ne samo u mljekarskom sektoru, nego i u ostalim sektorima su ti koji se međusobno e, potiču da u okviru zakona stvaraju takozvane e, znači, zadruge koje će se na lakši način moći, moći će se suočavati u poslovnom smislu sa drugim dionicima. I kroz nacionalne programe za ruralni razvoj sa više od e, dvije 2 e, milijarde i 500 milijuna eura koji su upravo predodređeni za osiguranje e, učinkovitosti tog lanca. Ono što mi možemo napraviti, a to je da osiguramo pravedno tržišno natjecanje. Dakle, pitanje je sada trebalo li zapravo regulirati pravila tržišnog natjecanja. Čekajte malo, ali smatram da je mljekarstvo ovdje iznimka. Ono što ja mogu reći, a to je da smo E, mi uspjeli ovim zakonom došli do tamo dokle nam dopuštaju svi zakoni o tržišnom natjecanju. Dakle, mi smo surađivali sa Ministarstvom gospodarstva, te sa nacionalnim e, odborom e, za nacionalnim tijelom, znači nacionalnom agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Dakle, mi smo surađivali s njima i došli smo najdalje što smo mogli. Dakle, nema e, veće zaštite europskih proizvođača od e, našeg trenutno sada u e, Španjolskoj. Dakle, poljoprivredni sektor se brani, znači ima zaštitu i na europskoj razini imaju i po pitanju, znači odredbe i po pitanju ekološke proizvodnje i po pitanju same zaštite proizvođača i također smatram da je to jedna od stavke koju ne smijemo izgubiti izgubiti zato što ako izgubimo kvalitetu na toj razini onda ćemo izgubiti kvalitetu uopće e, u kojoj sada uživamo na razini Europske unije. Ako ne zaštitimo pak s druge strane i inovacije u tom e, prerađivačkom e, proizvodnom i industrijskom sektoru također ćemo izgubiti kvalitetu i konkurentnost. Ono što mi zakonom pokušavamo napraviti je ravnomjerna raspodjela te stvorene vrijednosti kako bi se dobila uravnoteženija dobit na svim razinama. Dakle, to se ne, ne treba nužno e, preseliti sve do potrošača, nego je riječ o tome da se ta vrijednost zapravo ostane tamo gdje se proizvodi. Dakle, kroz e, taj ravno, uravnoteženiji poslovni odnos i uravnoteženiju pregovaračku moć u sklapanju poslovnih odnosa. Dakle, na pitanje može li se taj zakon poboljšati ili ne na razini Europske unije, e, ja smatram da je znači još uvijek taj zakon sada e, u fazi primjene i dobivamo rezultate, ali još ih nemamo dovoljno. E, no, činjenica je da smo predvidjeli poboljšanje tog zakona kroz rezultate observatorija za lanac hrane koji je također uspostavljen u okviru zakona. Dakle, mi imamo mehanizam stalnih procjena funkcioniranja tog zakona i također e, želimo u izmjene zakona ugraditi sve rezultate koje dobivamo na temelju nadzora i praćenja plaćanja. S druge strane, e, ako zakonodavstvo na europskoj razini to još može poboljšati, to što mi radimo u Španjolskoj, ja bi bila presretna. I e, želim zahvaliti na radu Europskog parlamenta, e, jer želim zahvaliti na dosadašnjem i na budućem radu i zahvaljujem na pozivu e, što sam danas ovdje. Jer to je zapravo dokaz da Europski parlament preuzima tu obvezu da donosi rješenja, da traži rješenja koja su zajednička svim državama članicama, posebice u ovom slučaju u e, zajedničkom e, poljoprivredno-prehrambenom sektoru. I zato vas ponovno pozivam na suradnju i raspoloživa, na raspolaganju sam vam za daljnja objašnjenja po pitanju ovog španjolskog iskustva koje će možda biti i drugima od koristi, nadam se. Dakle, e, mi ćemo, e, ako mi uspijemo nešto napraviti na europskoj razini, onda će svi biti e, zaštićeniji, uključujući i Španjolce, zato što je riječ o unutarnjem tržištu, o zajedničkom tržištu svih država članica gdje su proizvođači, prevađivači i distributeri ti koji su zajedno u istoj kaši i zato smatram da je jako bitno raditi i na europskim rješenjima kao što sam navela i na početku svog izlaganja. Kada govorimo o organizacijama proizvođača, opet ste spomenuli te mljekarski sektor. Ja sam vam rekla zašto su štočari u Španjolskoj najzaštićeniji, zašto je to neučinkoviti mliječni paket od svih zemalja. Zato mi smo uspjeli zapravo e, primijeniti sankcije upravo uvodeći tu ugovornu obvezu za e, sve poslovne odnose i za definiranje e, e, cijena mlijeka i trgovačkih odnosa. E, smatramo da je mliječni sektor jedan od ključnih e, elemenata E, smatram da je ključno također da imamo zakon ne samo koji propisuje, nego koji i zna znači sankcionirati. E, nama ne treba čitav niz preporuka, treba ovo, treba ono, jer ako imamo preporuke, a nemamo nikakvu učinkovitost i provedbu na praktičnoj razini, onda je to nešto što neće biti održivo u budućnosti. Dakle, nama treba agencija, znači ovdje AIKA u tom slučaju, trebaju nam kontrole, treba nam observatori koji će moći pratiti stanje, provođenje, napredak i sankcionirati e, sve slučajeve e, nepoštenih praksi. Kao što ste već spomenuli, kao što sam već ranije spomenula, znate da imamo taj sustav sankcija koje se progresivno klasificiraju s obzirom na ozbiljnost, e, razinu ozbiljnosti. gospođa Aguilera je E, zapravo govorila o tim izgubljenim prodajama. Dakle, ona je bila odgovorna za to područje uz e, Andaluziju, u svojoj regiji u Andaluziji i dakle te e, ozbiljnim gubicima, znači oni su regulirani u zakonu broj 7, i također će ona znati i to, takvu situaciju da provođenje sankcija je na lokalnim vlastima. Dakle, da u svakom slučaju smatram da taj zakon itekako doprinosi kontroli provođenja e, ostalih e, zakona s obzirom na to da je jako puno prijava koje se podnose u okviru, znači unutar te agencije i dalje moram inzistirati na tome da su upravo te e, agencija koja može e, pokrenuti određene postupke, ali ponavljam na lokalnoj razini se mora rješavati e, znači sav taj problem sa velikim brojem znači prodaja, neostvarenih prodaja s kojima ste se vi također suočavali kao koordinatorica u Andaluziji. Dakle, u vašem slučaju e, znate kakva je procedura i vjerujemo da će se to i na lokalnoj razini provoditi, provođenjem sankcija to moći i razriješiti. Dakle, mi smo započeli raditi i na e, zakonodavstvu E, na temelju dva zahtjeva iz tog sektora, a to je riječ o privatnom skladištenju. Prvo je znači e, zakon o privatnom skladištenju iz 2012. kada nismo mogli apsorbirati svu tu e, proizvodnju i također riječ je znači, ovdje o maslinovom ulju, a također drugi sektor koji je puno dinamičniji sektor koji ima otprilike milijun i pol tona, riječ je o milijun i pol tona kako maslina, tako i u drugom sektoru, to je sektor mljekarstva. E, činjenica je da je mliječni sektor pretrpio jako velike gubitke i to čak u nekim regijama do 50% upravo zbog tog, e, e, zbog tog zakona. No, mi smo uspjeli isposlovati tih 47 milijardi eura u višegodišnjem financijskom okviru upravo za španjolske proizvođače i mi smo na taj način uspjeli iz e, e, uspjeli zapravo zaštitom tog privatnog skladištenja i reguliranje privatnih skladištenja uspjeli smo razriješiti e, znači sve te viškove od milijun i pol tona u naredne tri godine. Kada govorimo o tom ljekarskom sektoru, činjenica je da je jako teško napredovati ako trebate uzeti u obzir zajedničko stajalište 28 država članica. Ono što danas imamo na stolu na europskoj razini je taj mliječni paket. Mi smo to u Španjolskoj odmah odlučili primijeniti i usavršiti kako bi ne samo potrošači nego i organizacije potrošača e, i e, proizvođača mogle konzumirati odnosno prodavati mlijeko po određenim e, uvjetima koje su smatrali da jesu dobra polazišna točka. Dakle, mi smo ti koji smo ga uspjeli implementirati, ali trenutno znači mliječni paket i revizija mliječnog paketa je predmet rasprave i nešto što se mora usavršiti e, na razini Europske unije među svim državama članicama jer to je sektor koji je iznimno osjetljiv i koji trpi velike e, tržišne neravnoteže ne samo u Europi nego i na međunarodnim tržištima. Kada govorimo o tim slobostima tog zakona i može li Evropska unija nešto od toga e, naučiti, ja bih rekla da je još malo prerano da govorimo o tome, nemamo dovoljno povratnih informacija. Ali mislim da bismo mogli podijeliti e, to iskustvo zapravo koje smo imali do sada, no činjenica je da trebamo još više vremena da vam iznesemo sve rezultate e, i e, koji bi eventualno bili primijenjeni na europskoj razini. Dakle, e, ovdje kada govorimo o cijeni svinskog mesa nije riječ o jednom euru, nego jedan euro i 60 centi. Ne znam kud ste vi dobili tu informaciju, nije tako. Dakle, činjenica je da Španjolska e, ima jako konkurentan znači sektor proizvodnje svinjetine E, oni su morali se suočiti sa jako složenim e, e, situacijama po pitanju znači sanitarnih uvjeta, znači zdravstvenih uvjeta, pa po pitanju tržišnih uvjeta, ali smo uspjeli postići veliku profesionalnost i taj sektor učiniti jednim od najkonkurentnijih u Europskoj uniji. Također se govorilo o potrebi da se to regulira na europskoj razini Evo ponavljam ono što sam već rekla. Ja smatram da je e, jako bitna uloga Europskog parlamenta u tom smislu i to ću ponovno istaknuti, pogotovo kada je riječ o jedinstvenom tržištu gdje ima toliko poslovnih e, odnosa gdje se e, zaštita mora proširiti na razinu cijelog tržišta, a ne samo pojedinih država članica. Već sam ranije govorila e, koja je uloga potrošača. Također želim reći da su udruge potrošača te koje su e, bile u našim pregovorima kada se govorilo o razradi našeg zakona i potrošači su također u observatoriju za lanac hrane prisutni su tamo. Mi smo surađivali s njima i kada smo osmišljavali kodeks dobrih poslovnih e, praksi u nabavi hrane i na kraju oni E, definitivno jesu dio samog provođenja tog zakona. Dakle, vrlo često su te udruge potrošača nisu samo vezane uz nužnost da se smanje cijene za njih, nego također uz ravnotežu te potrošnje i e, ponude, ponude i potražnje. I ja smatram da e, je uključivanje njihove cijeli proces nešto što može dovesti do pozitivnih rezultata ne samo za njih, nego i za ostale dionike u tom, u tom lancu. Kada govorimo o drugim mehanizmima reguliranja na europskoj razini, kada govorimo o pravilima e, tržišnog natjecanja E, mi smo ovdje slobodno tržište za tržišno natjecanje, ali u okviru onoga što dopušta zakon i imamo jako pozitivne rezultate i na tom području, a to je da smo uspjeli pojačati pregovaračke moći i poboljšati kvalitetu tih poslovnih odnosa i to se bez sumnje dogodilo i to je ono što će nam bez sumnje dati i bolje cijene i za potrošače, a bez narušavanja e, tržišne situacije na tržištu. E, da, po pitanju rasprave u Europskom parlamentu o sljedećoj temi, dakle ja vam mogu reći da mi u Španjolskoj e, iz e, ZPP-a dobivaju potpore samo one e, znači, tamo, znači životinje koje se koriste znači za rasplod odnosno koje se koriste u stočarske svrhe a ne za koride i ostale prakse. Kada govorimo znači o poljoprivrednoj renti iz 2004. godine, to je bilo kao što svi znate ovoga, bilo jako učinkovito riješeno. Kada govorimo o e, sektoru voća i povrća, odnosno maslinovog ulja, e, zaštita poljoprivrednika je ta koja e, izlazi izvan okvira nacionalne politike i to je nešto što možemo zajamčiti ne samo nacionalnim zakonima nego također na razini Europske unije. Ali mi smo ti koji smo napravili što je e, moguće kako bismo imali najbolje rezultate u tom sektoru i koji se zapravo danas mogu vidjeti kroz tih 47 milijardi eura koje smo uspjeli isposlovati kroz e, pregovore i kroz zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, ono što smo uspjeli usvojiti 2013. godine je reforma ZPP-a koja omogućava e, zapravo veću fleksibilnost čitave proizvodnje u čitavoj Europskoj uniji, ne samo u Španjolskoj. Dakle, mi smo time osigurali fleksibilnost proizvođačima u cijeloj Španjolskoj bez obzira na e, geografsko područje koje je pokriveno određenom, znači određeno geografsko područje. Dakle, e, ZPP i reforma ZPP-a je nešto nešto što smo mi uspjeli iskoristiti kako bismo poboljšali e, konkurentnost e, ne samo mljekarskog sektora nego i drugih sektora. O tome sam već govorila. E, gospodin Kaputo govori, također je pitao o učincima i rezultatima, još uvijek mislim da nam treba vremena da vidimo rezultate. Ovaj zakon ne govori o kvaliteti hrane, iako smo u Španjolskoj također u svoj zakon o poboljšanju kvalitete hrane kroz jačanje kontrola kvalitete hrane i također kroz veća jamstva koja se daju po pitanju znači e, e, oznaka na proizvodima, veće osiguranje, veća transparentnost za naše potrošače. Kada govorimo o vijeću i o vijeću ministra, ministara, mi e, nismo govorili još baš izravno o tom našem španjolskom iskustvu, nismo to predložili kao zakon, ali smo raspravljali sa drugima o toj mogućnosti, odnosno o neformalnim razmjenama mišljenjima o španjolskom iskustvu. Ja vam sada zahvaljujem na svim pitanjima i što ste me pozvali danas na ovaj sastanak. Pani minister, bardzo dziękujemy. Temat szeroki. Najlepsze chwała ministrze na waszym govoru. Ovdje se radi o jako širokoj temi o kojoj se često raspravljalo i raspravlja na ovom odboru. Evo, uskoro ćemo imati raspravu o mišljenju gospođe McGuinness Naravno, uvijek je dobra ideja podijeliti dobre prakse i znanja svih e, strana. To može poslužiti kao nadahnuće u daljem radu i mi ćemo koristiti vaše iskustvo u budućem radu. Dakle, još jednom najljepša hvala i čestitam. Vratit ćemo se dakle ovoj temi uskoro i na europskoj razini. Dakle, bez danjeg čekanja, još jednom želim zahvaliti ministrici što nam se došla vratiti. Moram reći da je bilo jako veliko zadovoljstvo čuti dobre ideje koje služe kao rješenje za borbu protiv eh, koncentracije monopola. Dakle, postoje, očito je da postoje rješenja. Još jednom, hvala ministrice na eh, vašem obraćanju. Ovdje su predstavnici Europske komisije i drugih eh, europskih tijela. I siguran sam da će sadržaj vašeg govora, dakle, da se čuje i na drugim mjestima. Naš hvala ministrice. Sada imamo tehničku pauzu 3-4 minute, pa ćemo nastaviti s radom.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 I Sad dajem riječ izvjestiteljici gospođi McGinnis. Hvala predsjedavajući. Jasno mi je da kolege žele glasati i poslije moraju ići. Evo, kraćka ću biti. Najljepša hvala izvjestiteljima Sjeni. Jako smo dobro surađivali i silno smo se trudili da pokrijemo sva pitanja u kompromisu, no ovdje se radi o mišljenju za odbor IMKO, tako da smo uspjeli smanjiti 200 na 50 točaka. Ima nekih stvari za koje sam stvarila minus. Ja bi doista htjela glasati za to, ali mislim da mora naša poruka biti koncizna, dosljedna, tako da imamo neke minuse oko takvih stvari. I želim da se radi u suradnji s Imkom i gospodin Jakovčić koji je tamo izvjestitelj mora promijeniti svoje rasporede zbog nekih obveza s nizozemskom i obavještajivat ću vas o tome, tako da ćemo možda imati drugog izvjestitelja na tu temu. Nadam se da se neće stvar odgoditi. I evo samo još završna riječ. Želim se Elviri e, iz tajništva zahvaliti svojoj asistentici e, Anne-Marie Albertu Strangeu. Gospodin Jeckjević. vjerojatno će postati ministar u novoj poljskoj vladi. O njemu se govorilo, naime. E, o ovom kompromisu ćemo glasati elektronski. Glasamo o kompromisu prvom. Otvaram glasanje. Evo časak treba vremena, osobito za gospodina Trabelu. Sad ponavljamo glasanje. Kompromis prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Idemo dalje. Amandman 52. Za. Protiv. Odbija se. 140 Koji je za, protiv, odbija se. Kompromis drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 25. Ko je za? <laughs> Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 69. Ko je za? Protiv? Molim provjeru. Elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Prelazimo na amandman 59. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? protiv, odbija se. No, ipak ćemo provjeriti, molim elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Kompromis sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 133. Tko za? Protiv? Molim provjeru. Dakle, provjeramo amandman 133. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 127. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 139. Za? Usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 131. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis deveti. Elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 163. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 167. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 176. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 177. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 178. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 180. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 181. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Molim provjeru ipak. Otvaram glasanje za amandman 181. Odbija se. Moja greška, kaže predsjedavajući, amandman 184. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 182. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 182. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 183. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Molim provjeru. Manon, 183. Odbija se. Amandman 195. Tko je za? protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 189. Tko je za? 189. Tko je protiv? Usvaja se. No, molim provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 190. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 191. Tko je za? Usvaja se. Amandman 192. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 193. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 146. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uz dva glasa razlike. Sada Glasamo o izmijenjenom nacrtu mišljenja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Czy pani poseł chce dwa zdania, bo wiemy jak, jak, z jakimi kłopotami. Gospodzie McGuinness, jeżeli li nešto reći? jer znamo da je bilo određen poteškoća svojim mišljenjem. Evo želim ponovno samo zahvaliti svima, reći da to što smo mi glasali na određeni način ne znači da će nas ostatak plenarne podržati, osim ako ne budemo inzistirali u svojih klubova zastupnika o važnom održivom lancu opskrbe, jer ako ne budemo radili sa Imkonom da ovo bude usvojeno plenarno, tako da, da, da vas molim za daljnju potporu. Hvala. Sad u ime odbora treba će te svoje kolege u klubama zastupnika zamoliti da podrže ovo važno mišljenje, ovo na vlastnu inicijativu, ali je ipak važno. Tako da se treba zalagati za podršku u svim klubovima zastupnika. A sada prelazimo na točku 11. za chwilę, jeszcze nim przejdziemy do punktu 13 wymiany poglądów. Prije što pređemo na 13, razmjenu gledišta s predsjednikom EIB-a, gospodinom Timom Van Balekom. Želim poželjeti su, no najprije imamo na redu točku 12 uvođenja hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis. I uvijek budi rečeno, želim vam svima zahvaliti na jako učinkovitom glasanju. Eugenija Aguilera Garcia je izvjestiteljica za mišljenje, a odnaloži odmor INTA. Predajem vam riječ, gospođo Aguilera. Zahvaljujem predsjedniče. Evo ja ću vrlo kratko izložiti ovu temu. Ono što sada odbor za eh, poljoprivredu je dobio, a to je mišljenje na prijedlog koji smo dobili od odbora INTA i glavni cilj tog mišljenja eh, zapravo je eh, uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis koje se u biti teme koje su zapravo posljedica situacije koja je nastala u Tunisu nakon atentata u lipnju 2015. E, odnosno na, na uvođenju privremene e, bezcarinske tarifne kvote koje će se e, odnositi samo na sektor proizvodnje masivnog ulja. Evo, ja vam želim sada e, reći, izraziti svoju zabrinutost prije svega zbog e, znači e, zbog e, sistematičnog ponavljanja ne samo komisije nego i vijeća politike koja se nameće našem poljoprivrednom sektoru pogodujući upravo međunarodnu politiku Dakle, e, ovdje jasno mi je da moramo pomoći zemlji koja se nalazi u e, tako velikom problemu i mi smo ti koji se trenutno suočavamo također s velikim problemom zbog e, izbjeglica i zbog masovnog useljavanja. I činjenica je da moramo napraviti neku gestu u nekoj zemlji, ali se najčešće koristi poljoprivreda kao razmjena E, u tim uslugama. Dakle, kad mi želimo dati nešto nekoj drugoj zemlji, uvijek e, zadiremo u poljoprivredni sektor. Dakle, mi e, već sada za Republiku Tunis imamo određen, određenu znači kvotu od 56.700 tona godišnje, znači na izvoz maslinovog ulja u Europsku uniju. Prema mojim saznanjima još uvijek u proteklim godinama nismo uspjeli u potpunosti e, iskoristiti e, znači e, tu količinu, a sada se u ovom izvješću predlaže još povećanje od dodatnih 30 tisuća tona kako bismo pogodovali tom sektoru u Tunisu. Evo, Znači ja e, kao izvjestiteljica za mišljenje se slažem sa tom potrebom Evropske unije da potpomognemo oporavku ekonomije u Tunisu. Ali mi je jako teško kao osobi koja živi u e, području gdje je sektor maslinovog ulja e, taj koji je iznimno zastupljen da postoji 300 sela koja ovise upravo o gospodarstvu i temelje svoje prihode iz znači sektora maslinovog ulja i e, e, ja bi zapravo, e, ja, ja kao osoba koja dolazi iz Andaluzije zapravo ne bi htjela da dođe do ikakvih povećanja tih kvota na već postojećih 56.700 tona. Dakle, mi ne bismo htjeli da je poljoprivreda i dalje ta valuta za političke razmjene i zato sam u tom izvješću, u tom mišljenju htjela pokazati solidarnost eh, jer bih htjela da mi kao odbor zapravo budemo solidarni sa Republikom Tunisom, ali pod nekim uvjetima. Zašto? zato što mislim da su to uvjeti od vitalne važnosti eh, za eh, opću politiku tih sporazuma o pridruživanju i za općenite tu naviku znači korištenja poljoprivrede u smislu valute za razmjenu na razini međunarodne politike. Jer jer poljoprivredni e, sektor je, će biti izravno pogođen tim povećanjem kvota i e, doći će do nelojalne e, konkurentnosti u tom sektoru. Dakle, da, pregovorima, ali uz neke uvjete. I nikako se ne slažem da e, sa odredbom da bi se s vremenom moglo razmatrati daljnje povećanje kvota. S time se nikako ne slažem. Evo, sad ću vam samo reći ukratko što sam navela u svojom, u svom e, mišljenju. Dakle, prvo da tražimo od komisije da provede ocjene učinka e, te mjere na poljoprivredni sektor u Europi. Ako ćemo imati nove kvote, moramo proučiti koji će to učinak imati e, na e, području Europe. Jer ja vjerujem da u Španjolskoj, u Italiji, u Portugalu, u tim mediteranskim zemljama ćemo imati e, negativni učinak povećanja kvota za Tunis. Dakle, Dakle, želimo da se provede ocjena učinka po pitanju sektora maslinovog ulja u ne samo Sredozemlji nego i ostalim zemljama proizvođačima Europskoj uniji. Drugo, moraju napraviti mjeru koja će biti e, vrlo jasno znači e, mjera koja je iznimka i hitna mjera. Ne smije biti duža od dvije godine i mora postojati i revizija na pola razdoblja. I druga, treća stvar, Dakle, moraju se mjesečno kontrolirati te količine, dakle, moraju se izdavati certifikati. Zašto? Zato što smatram da su godišnji certifikati e, ti koji E, imaju veći, koji će imati znači većeg, e, većeg negativnog utjecaja na europski sektor maslinovog ulja, ali e, mjesečni certifikati koji će se izdavati mogu minimalizirati taj negativan učinak. I evo zadnja stvar a to je, koju želim reći je sljedeća. Dakle, ta proizvodnja koju ćemo omogućiti, taj izvoz koji ćemo omogućiti Tunisu je 91 tisuća 96.700 e, tona. To je isto što ima i Portugal. I molim vas da pazite e, na to da će to zaista imati negativne učinke na regije kao što je recimo Andaluzija. Dakle, moramo biti osjetljivi po pitanju situacije u Tunisu. i također moramo pokazati osjetljivost po pitanju e, e, sektora maslinarstva u Španjolskoj Andaluziji. Puno hvala. Pa de Castro. Si, rapidamente. Gospodin Castro, izvolite. Evo, samo kratko. Dakle, ja vrlo snažno podržavam mišljenje koje je pripremila e, e, potpredsjednica Aguilera. E, ja tražim da zaista budemo, e, da cijela pozornost usmjeri, da se usmjeri upravo na ove stvari koje ona rekla. Mi se slažemo da Europska unija mora nešto napraviti kako bi se, e, kako bi pomogla Tunisu u toj velikoj krizi i e, u tim problemima s kojima se suočava. Ali ne možemo to sve svaliti teret na poljoprivredu. Znači ne možemo čak ni svaliti taj teret samo na jedan sektor u poljoprivredi koji je i ovako i onako već u problemima zbog onog nametnika i situacije velikog broja uništenih e, drva. Dakle, mi želimo e, povećati još s obzirom na tu tešku situaciju koja postoji e, još za znači 30.000 tisuća tona, a to je 20 do 30% sveukupne proizvodnje Italije. I zato bismo htjeli izmijeniti neke stvari. Ako želimo dati ustupke Tunisu, to mora biti pod određenim uvjetima. Dziękuję. Proszę o takie krótkie wystąpienie i treściwe, a więc po jednej minucie. Najljepša hvala, samo vas molim da budete kratki jer imate minutu vremena. Hvala. Ja pozdravljam ovaj predlog komisije. Radi se o mjeri koja je ograničena, koja je bila namijenjena pomoći Tunisu nakon terorističkih napada i to je mjera koja je trebala imati veoma mali učinak na tržište maslinovog ulja. Dakle, da će to biti zaista samo jedna mjera koja će biti vremenski ograničena, a radi se o bescarinskim tarifnim kvotama. Zato je i podupiremo jer mislimo da je veoma bitna za gospodarstvo Tunisa. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također eh, se želim zahvaliti na ovom izlaganju i želim reći da podupirem ovaj pristup eh, radi se zapravo o povijesnom kontekstu Tunisa, ali isto tako i o mjeri koja je iznimna i koja će trajati dvije godine. To je bitno naglasiti i također moramo procijeniti, e, procjenjivati s vremenom što se dešava s tim da vidimo kakav je učinak te mjere i kako bi znali kakva je točno situacija. Uh, Gospodin Schmidt. Hvala. Evo, iz moje perspektive ovo je nešto što mi ne samo da podupiremo, već je to nešto što je bitno i za AFET. Ja sam također i član e, skupine za južno susjedstvo i moramo zaista shvatiti kakva je stvarna situacija. Ovo je stručan dosje, e, a radi se o visokopolitičkom pitanju i moramo biti svjesni činjenice da se ova mjera mora staviti u kontekst e, komplementarnosti cijele EU europske politike prema e, južnom susjedstvu. E, mora postojati demokratski napredak koji ne može doći preko noći i sasvim je jasno da u Tunisu se može pojaviti još dosta problema i to moramo ozbiljno shvatiti i prenijeti to u sve europske politike i politike koje imamo prema našim susjedima. Mi moramo e, sasvim sveobuhvatno e, vidjeti na koji način možemo pomoći poljoprivredi Tunisa. Mi smo u Afetu razmišljali o e, zajedničkim inicijativama, zajedničkim izvješćima između Agrija i Afeta jer to je nešto što može imati veoma bitnu ulogu u e, zemljama susjedstva, ali ova zemlja koja je zaista specifična i vremenski ograničena je nešto što podupiremo. Hvala. Dakle, e, ja moram u potpunosti reći da apsolutno odbijam e, znači mogućnost da ne pomognemo u ovoj situaciji kad je došlo do terorističkog e, napada u Tunisu. Dakle, slažemo se da moramo biti velikodušni s obzirom na takvu kritičnu terorističku temu i situaciju koju sada Tunis proizvodi. Dakle, ali postoje neka situacija, e, znači postoji i, zapravo moramo to sagledati e, onako više općenito gledajući, znači čitavu situaciju. Dakle, možemo prihvatiti ovaj prijedlog e, vijeća, istina je, ali također možemo zapravo poboljšati ovaj prijedlog Europskog odbora. Dakle, Situacija mora biti jasna. Znači, e, točno ono što ste vi sada rekli ovdje, gospođo Aguilera, ja vas u potpunosti podržavam. I da, mi ćemo također zatražiti jednu modifikaciju u točki broj 9. Ja ću e, također predložiti također još jednu, e, još jednu promjenu njezinom amandmanu. Dakle, to ne smije postati presedan za nikakvu vrstu sporazuma o slobodnim trgovinama, znači za daljne pregovore o sporazumu o slobodnim trgovinama trgovini sa e, Republikom Tunisom. Dakle, ne možemo sada znati ishod e, detaljnog sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini o kojem se pregovara za 2017. i ovo ne smije utjecati na to. Gospodin presidente. Zahvaljujem, evo predsjedniče. Evo, samo kratko, ja se u potpunosti slažem sa e, izvjestiteljicom o potrebi da pomognemo tuniškom narodu, ali to ne smije negativno utjecati samo na jedan sektor poljoprivrede. I također se slažem sa e, E, sa kolegama o tom načelu da to mora biti znači privremena mjera, da mora biti iznimna znači mjera, posebna mjera, hitna mjera i također da moramo napraviti e, ocjenu učinka tijekom čitavog tog e, razdoblja dodatne tarifne kvote. Kada govorimo o uvozu, e, koliko sam uspio shvatiti, to nema direktan e, utjecaj na uvoz, ali može uzrokovati velike promjene i narušiti naše unutarnje tržište. I zato moramo, ja bih rekao kao odbor, dublje promisliti o ovoj temi. Gospodin Terabela. Hvala. Mislim da zapravo svi idemo u istom smjeru, da smo svi zadovoljni ovakvom odlukom, želimo pomoći susjednoj zemlji koja se nalazi u teškoj gospodarskoj situaciji. Naravno, mi jesmo solidarni, isto tako moramo preći sa riječi na dijela. Poljoprivreda je e, dobro područje za iskazivanje solidarnosti i 34 e, dodatne 34 tisuće dodatnih tona predstavlja e, velik E, napredak za Tunis, ali istovremeno neće narušiti tržište. E, stoga ova mjera zaista ide u dobrom smjeru. Možda e, možemo još e, urediti određene detalje, ali u svakom slučaju mi smo zadovoljni ovim predlogom. E, mišljenje e, našeg odbora, odbora za poljoprivredu, mora biti pozitivno u ovom trenutku kada se Republika Tunis nalazi u teškoj situaciji. Moramo joj pomoći kako bi izašla iz ovakve situacije, zato podupiremo ovu mjeru. Hvala. Ovako, meni ova mjera ne odgovara, mislim da nije u skladu s interesima europskih poljoprivrednika. Izmjena režima u Tunisu 2010. godine koju je poduprela Europska unija je dovela e, do situacije iz koje je teško izaći i teške gospodarske situacije za Republiku Tunis. Pod e, izgovorom solidarnosti traži se od nas da pomognemo proizvodnju e, maslinovog ulja iz Tunisa i uvoz na europsku europsko tržište, a zbog embarga za Rusiju zatraženo je da žrtvujemo naš, e, naše poljoprivrednike e, kako bismo financirali diplomatski fijasko. Ja moram reći da je za nas u odboru za poljoprivredu e, bitno baviti se interesima talijanskih i, talijanskih i proizvođača za korzike maslinovog ulja e, zbog tog jer europski poljoprivrednici su se našli u teškim problemima zbog ruskog embarga i e, zaista e, sam zgrožen, ali ne iznenađen e, ovakvom odlukom jer naše kolege sa juga ne žele braniti ni svoje resurse. Čini mi se da opet žrtvujemo europsku poljoprivredu pod izgovorom politike i žao mi je što politika zapravo je važnija od interesa poljoprivrednika.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 Dakle, e, znači mi nismo u potpunosti za ovu vrstu odredbu jer dodatnih e, znači 70 tisuća tona za iduće dvije godine je bez carina je po, pogreška za gospodarstvo, je šteta gospodarstvu. Moramo pomoći tuniskom narodu, ali ne po tu cijenu. E, dakle, to je šteta za gospodarstvo južnoevropskih zemalja, znači Grčka, Španjolska, Portugal, Južna Italija, dok oni na sjeveru Europe će ostati neoštećeni tom odredbom i opet ćemo penalizirati one države koje i onako pate pogotovo u tom poljoprivrednom sektoru. E, to je odredba koja nam ne odgovara zato što postoje druge instrumenti na raspolaganju. Evo, mogu, vam, mogu vas podsjetiti na programe makrofinancijske potpore Tunisu 2011. E, godine je 800 e, milijuna eura znači, odobreno za Tunis i nakon toga još dodatno 100 milijuna. Dakle, to je bila prva rata od odredbe od, za 300 milijuna eura koje će biti dodijeljena sveukupno. Dakle, ne sviđa nam se kada otkrijemo da među najvećim proizvođačima maslinovog ulja je i, e, e, je i premijer Tunisa. E, ono što se događa, a to je da mi europsku poljoprivredu razmjenjujemo za nekakve političke rasprave na međunarodnoj razini. Znači sad imamo Tunis, imali smo Maroko i Rižu, sad imamo i Tunis i maslinovo ulje. komisiji Sada dajem riječ predstavniku komisije opće uprave za poljoprivredu, gospođa Spjevca. Good morning. Eh, thank you. Dobar dan. Hvala vam na ovom nacrtu izvješća. Što se tiče pravila podrijetla, komisija u potpunosti podržava ovaj amandman o ovaj novi izričaj u potpunosti u skladu sa sporazumom o pridruživanju. Što se tiče procjene utjecaja, Moram vas napomenuti da je e, prijedlog komisije dat e, kao odgovor na hitnu situaciju u Republici Tunis. S obzirom na tu žurnost nismo mogli sprovesti studiju o procjeni utjecaja, ali je komisija izanalizirala situaciju na tržištu i donijela zaključak da ta mjera neće negativno utjecati na europske proizvođače iz sljedećih razloga. 35.000 tona povećanja predstavlja samo 2,2% e, potrošnje za 2012. 2014. godinu. E, stokovi maslinovog ulja Europske unije su na niskoj razini. E, na kraju razdoblja 2010. 2012. rezerve su bile na 8 e, e, tisuća tona, a sada 317 tisuća tona. E, za 2016. godinu postoji kampanja, ali to neće biti dovoljno za poboljšanje rezervi europskih europskog maslinovog ulja. S obzirom na nisku razinu proizvodnje, u protekloj godini e, domaće cijene se nalaze e, na veoma visokoj razini i europski operateri su već počeli uvoziti više maslinovog ulja iz Tunisa kako bi zadovoljili e, svoje potrebe. Kao posljedica došlo je do povećanja cijena maslinovog ulja što je dovelo do toga da potrošači tra koriste alternativne proizvode i to srednjoročno. Komisija će pratiti uvoz maslinovog ulja e, nakon uvođenja ove nove mjere kako bi utvrdila postoji li negativan učinak na cijenu maslinovog ulja u Europskoj uniji i e, nakon toga ćemo vidjeti kakav prijedlog dati državama članicama ukoliko dođe do narušavanja tržišta e, maslinovog ulja. Nije nužno davati ovlasti komisiji za suspendiranje prefercionalnog sporazuma. Komisija e, već ima e, nadležnu moć za e, uspostavljanje carinskih kvota, može otvrditi godišnje kvote ukoliko je to nužno. Što se tiče uvoza, e, odnosno uvoznih certifikata, komisija smatra da predloženi amandmani nisu nužni jer neće imati nikakav učinak e, na uvoz za 11. i 12. mjesec jer su licence koje su dodijeljene krajem listopada biti valjane do kraja 12. mjeseca. Kako bi to pojasnili, e, raspodjela autonomnih kvota bi se trebala obavljati po istom ovom planu. Hvala. Hvala. Hvala vam puno, gospođa Aguilera. Samo kratko, molim vas. Zahvaljujem. Evo, samo kratko. Želim zahvaliti osobama koje su se javile za riječ e, po pitanju ovog prijedloga. U ovom prijedlogu mišljenja Dakle, nadam se da ćemo uskoro moći glasovati o njemu. Želim vas samo izvijestiti da Eh, iz eh, znači, glavnog odbora INDA, eh, INTA su nas zatražili zapravo da to izvješće bude vrlo brzo spremno, ali sada kažu da su ipak odgodili rokove za usvajanje unutar odbora INTA i što nama omogućuje da zajednički razradimo ovo mišljenje, da imamo na miran način zapravo glasovanje, iako to treba napraviti što je brže moguće. Po meni se ne čini da je produljenje roka potrebno, ali u redu. I predstavnica komisije i neki, e, znači neki govornici koji su nešto rekli, samo ću se kratko osvrnuti na to. Dakle, e, to je kvota koja pogađa prvenstveno proizvođače na jugu u sredozemnim zemljama. I mi smo jako veliko dušni s obzirom da znamo kakva je situacija, zato što situacija to od nas zahtjeva. I zato ćemo podržati ovu, poduprijeti ovu mjeru ali uz one primjedbe, uz one uvjete koje sam vam rekla. Predstavnica komisije ovdje kaže da nema aktu, trenutnih problema. U ovom trenutku ih nema, da, u kampanji znači 2015. i 2016. Ali komisija e, kada e, im se ukaže na velike perturbacije na tržištu maslinovog ulja i da je postoji jako velika osjetljiva situacija sa pitanjem privatnog skladištenja i potpora za privatno skladištenje, to je nešto što će se razrješavati tek kasnije, u tome je problem. Termin Hvala. Rok za amandmane je 18.11. E, do 11 sati. A onda ćemo usvajati, odnosno glasovati usvajanje ovog mišljenja 1.12. Hvala vam svima. A sada Pozivam sljedeće govornike koji će govoriti o planinskim regijama Europske unije. To je tema koja je odgođena. Pa- dakle, s obzirom na to da je tema o planinskim regijama odgođena, sada ćemo e, pozvati E, potpredsjednika Europske investicijske banke gospodina Pima Van Baleka. Želim ga pozdraviti. U osmom mjesecu gospodin Vili Moltereri napustio Europsku investicijsku banku, a na njegovo mjesto je došao gospodin Pim Van, Balekom, koji e, također je odgovoran i za poljoprivredu. Veliko nam je zadovoljstvo što ste danas ovdje sa nama. Budući da je Europska investicijska banka veoma bitan sugovornik i partner za sva pitanja koje se tiču poljoprivrede u Europi i veselimo se budućoj suradnji s vama. Evo, predajem vam riječ. Izvolite. Um, Hvala gospodine predsjedavajući dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Prije par mjeseci, 1.9. sam eh, zatražio od vašeg predsjedavajućeg eh, priliku da se susretnem s vama na njegov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 sam došao na ovaj odbor kako bi se upoznao sa svim zastupnicima, ne samo sa e, vašim predsjedavajućem. E, tako da se možete predsjedavajućem zahvaliti što sam danas ovdje sa vama i što imamo priliku razgovarati zajedno. E, ja sam zadužen za sektor poljoprivrede u Europskoj investicijskoj banci, od kada na toj dužnosti više nije moj kolega Vili Molterer. Veliko zadovoljstvo mi je prihvatiti tu zadaću ne samo zbog toga što je to od mene tražio i predsjednik Europske investicijske banke, već i zbog toga što sam se htio baviti pitanjima poljoprivrede. Ja i sam dolazim iz ruralnog kraja, moja majka i dalje e, živi na poljoprivrednom gospodarstvu, nije više aktivna kao poljoprivrednik e, jer e, ipak ima 85 godina, ali moja glavna motivacija je bila ta da što smatram da je poljoprivredni sektor ključan za europsko gospodarstvo. Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, sve su to sektori koji su ključni za europsko gospodarstvo i koji zapošljavaju otprilike 12 milijuna poljoprivrednika u Europi. Ukoliko su ove moje brojke točne, još uvijek učim, 1,5 milijuna e, poduzeća koja se ne bave samo poljoprivredom, ali koja zapošljavaju 25 milijuna E, osoba u Europi. Dakle, radi se o veoma konkurentnom poljoprivrednom sektoru koji je ključan za gospodarstvo iz više razloga. On poboljšava koheziju ruralnih područja, to je e, zaista bitno za gospodarski rast i zapošljavanje, jer ukoliko je gospodarski e, rast dobar u Europi, stope nezaposlenosti nezaposlenosti su ipak još uvijek nedopustive u određenim područjima Europske unije i mislim da poljoprivreda nam može pomoći u tome. Ali poljoprivreda je također bitna i za inovacije i za e, borbu za zaštitu okoliša. Dakle, postoji dosta e, sektora koji se preklapaju i e, koji imaju zajedničke točke u sektoru poljoprivrede. Nakon e, dvije decenije ulaganja u poljoprivredu i, i lanac prehrambene industrije u e, državama članicama znamo da su potrebne dodatne inovacije kako bismo, odnosno investicije kako bismo zamijenili zastarjelu opremu. I vjerujem da se to može učiniti uz pomoć europskih banaka, ali također i uz pomoć privatnog sektora, a sve u skladu naravno sa europskim politikama. Zato mislim da je poljoprivredno prehrambeni sektor sektor koji ima ogroman potencijal. Drugi razlog zbog kojeg je Europska investicijska banka zatražila od 28 država članica da više rade na internacionalizaciji europskih poduzeća je taj što je Europsko vijeće donijelo zaključak u kojem kaže da se europska poduzeća moraju više promovirati i da moraju više biti prisutna na međunarodnom sektoru, dakle izvan Europske unije. A E, ova banka djeluje u koristi Europske unije, 90% našeg djelovanja e, je u Europskoj uniji, to je 75 milijardi godišnje, 10% našeg e, rada se zasniva na teritoriji izvan Europske unije, to predstavlja 8 milijardi godišnje. Dakle, kao što vidite, mi ipak djelujemo izvan Europske unije, kao na primjer u Senegalu i drugim zemljama AKP i mislim da to uvijek je dobro imati na umu. U posljednjih pet godina pod vodstvom Vilija e, Molterera banka je omogućila e, davanje 20 milijuna e, zajmova za poljoprivredu, šumarstvo i industrijske projekte. A to je bitno i za rad banke. Banka je tu kako bi e, radila na pozemljivanju, e, na pozemljivanju e, mješovitih kredita, ali isto tako i na davanju savjeta. I to radimo putem naše službe, savjetodavne službe koja najprije radi analizu i koristi sve financijske instrumente koji su na raspolaganju za razvoj jamstvenih schema za poljoprivredu i sektor i poljoprivredno prehrabeni sektor. To je najbitniji sektor u poljoprivredi. Suradnja je predviđena i u sektoru e, istraživanja i ulaganje u takozvane inofin proizvode. Gospodine predsjedavajući, ovo je, ova ovaj moj dolazak zapravo treba predstavljati razmjenu mišljenja, tako da neću dugo govoriti, ali samo još da dodam nešto vezano uz e, investicijski plan e, predsjednika Junkera gdje će komisija pružiti jamstva Europskoj investicijskoj banci koja će onda ulagati i u e, rizičnije projekte. To predstavlja nove mogućnosti za ovaj sektor, ali isto tako i za našu banku. Mi e, trenutačno u ovom sektoru razvijamo nove proizvode kao na primjer jamstva za banke, portfelj zajmova za mlade poljoprivrednike, e, uključivanje u e, fondove za šumarstvo, a također pregovaramo i sa Europskom komisijom e, o e, shemi podjele rizika. To bi omogućilo Europskoj investicijskoj banci s jedne strane da poveća e, pozemljivanje u sektoru poljoprivrede i s druge strane da se da sudjeluje u rizičnim projektima. Na taj način ćemo imati i nove klijente kao na primjer posredničke banke i zadruge koje izravno pozemljuju novac poljoprivrednicima. To je novi sektor. A posljednje što želim naglasiti je sljedeće. Zašto biste vi kao poljoprivrednik ili kao poduzeće htjeli surađivati s Europskom investicijskom bankom. Za to postoji više razloga. Najprije mi smo dosta konkurentni što se tiče cijena, to je uvijek dobro ako želite ulagati. E, mi najčešće se nalazimo u situaciji da možemo pružiti zajmove po boljoj cijeni u odnosu na privatni sektor. E, također možemo davati dulje zajmove, a to je jako bitno kada govorimo o e, inovacijama i ulaganjima. Također možemo pružiti i stručne savjete. E, imamo dobru službu za to koja e, olakšava i sve postupke u komercijalnom sektoru. Također vrlo dobro poznajemo pravila e, što je značajno za e, male i srednja poduzeća kao i za poduzeća srednje kapitalizacije. Mi veoma dobro poznajemo sva pravila i iz financijske perspektive diversifikacija financiranja je uvijek dobra za poduzeće. E, Europska investicijska banka je financijski partner čak i u onim situacijama kada e, je gospodarstvo loše. Mi ne radimo u ciklusima, što znači da ostajemo prisutni na tržištu čak i kada komercijalne banke e, više ne žele ili ne mogu investirati u rizične sektore zbog svih uredbi koje postoje i pravila kada se od komercijalnih banaka traži da jednostavno e, e, smanje e, pozajmljivanja. Mi nemamo takva ograničenja, mi se zalažemo za razvoj europskog gospodarstva i kao što sam rekao poljoprivreda je bitan dio europskog gospodarstva i zaista se veselim našoj razmjeni mišljenja i ne samo danas već i u narednim godinama. Ako imate bilo kakvih pitanja, čak i kada napustite ovu prostoriju, molim vas Nemojte oklijevati, slobodno me pozovite ili se obratite e, nekom iz moje ekipe i e, ja vam jamčim da ćemo odgovoriti na pitanje, možda ne uvijek na način na koji vi to želite, ali ćemo odgovoriti i pokušat ćemo vam e, objasniti zbog čega, na primjer, u određenim situacijama ne možemo pozitivno odgovoriti na neke zahtjeve. Ja sam na samom početku ovog <laughs> rada, još uvijek uče, tako da mi slobodno možete dati i određene sugestije. E, ja ću zajedno s mojim kolegama iz Luksemburga vidjeti na koji način možemo vam pomoći, na koji način možemo pomoći općenito poljoprivrednom sektoru. Hvala najljepša. Zabranje gosu i javile za riječ. Czy Martinez Des Aguilera, gospodin Hojtama i ako nisam pogriješio, mogu vam svima dati na raspolaganje po dvije minute. Gospođa Meginec, izvolite imati riječ. Hvala predsjedavajući. Želim dobrodošlicu potpredsjedniku na sastanak našeg odbora. Imam samo neka konkretna pitanja. Niste spomenuli E, pristup kreditiranju za pojednične poljoprivrednike. Htjela bih da se o tome nešto kaže, jer je povjerenik Hogan tijekom ljetnih mjeseci naglasio da je to nešto što bi moglo postati moguće i e, zbog toga ja dobivam veliki broj e, poziva u svoju uredu u svojoj izbornoj jedinici kada će pitaju kada će biti kada će doći sredstva da li će to biti na koliko godina koji krediti koja kamatna stopa, da li će biti to 3%. Dakle, ovo je jako važna tema. I koja je uloga država članica? Dakle, da li se može dati sredstva farmerima posredstvom Europske investicijske banke? A što je s mladim eh, poljoprivrednicima? jer imamo problem, trebamo ohrabrivati mlade naraštaje da se poljoprivredom, mnogi se obučavaju, ali teško im je doći do sredstava jer nisu kreditno solventni, a eh, isplativost tih kredita je slaba. Dakle, evo ja imam pitanje o investicijama eh, Europske investicijske banke glede eh, kreditiranja pojedinačnih i malih poljoprivrednika. Zastupnik Des. Hvala podpredsjedniče Hvala vam gospodine Balekom. Vi ste preuzeli dakle mjesto gospodina Monterera kojeg sam dobro poznao. Ja sam Bavarac i mi tu imamo jedan jako modern sektor i imamo, no ipak više zapošljavamo ljudi u automobilskom sektoru nego u poljoprivredi. Poljoprivreda jest, naravno, jako važna. Situacija u Europi ovisi o drugačije od zemlje do zemlje. Evo, jedan mladi čovjek mi je rekao da je tražio ponudu za kreditiranje u šestogodišnjem razdoblju sa fiksnom kamatnom stopom od 1,5% na, za područje od 12 godina to je dakle Raiffeisen banka nudila. Da li su vaše kamatne stope još e, povoljnije? Mi u Europi imamo jako raznovrsne situacije po tom pitanju i trenutno su kamatne stope niže nego ikad i posljedično tome u nekim europskim zemljama situacija je jako zanimljiva. Vi ste između ostalog e, rekli da će Europska investicijska banka biti spremna da se bavi rizičnim e, investicijama, što je dobra stvar između ostalog i za poljoprivrednike. Dakle, mene veseli što ste došli da susretli ste s nama i nadam se da ćemo imati drugom priliku mogućnost da raspravljamo o svemu ovome. Hvala. Imam jedno pitanje za vas. S obzirom nemamo puno, veliki broj kooperativa u Litvi. To je jako važno za nas da budu podržane, ali možete li nam predstaviti određena glavna načela kako će evo, ta podrška biti drugačija od drugih postojećih? Inače u Litvi, kao i bilo kojoj drugoj državi članci, puno toga je uloženo u sektor mljekarstva, kada su cijene bile razumne i prihvatljive, taj se sektor brzo razvijao svake godine, rastao, no s krizom već drugu godinu za redom mi, kao država, članica Europske unije, ne uspijevamo se nositi s tom krizom, investicije su jako niske u ovom sektoru. U listopadu, na primjer, 2% proizvođača odustalo je od proizvodnje mlijeka, sad pokušavaju otplatiti svoje kredite tako što prodaju svoju imovinu i broj krava je u slobodnom padu zadnjih godina, tako da nema nikakvih ozbiljnih izgleda za napredak i zadržanje tog sektora u mojoj zemlji. Ljudi nisu nimalo voljni ulaziti u dugove, trebaju se zaduživati za kupovinu hrane, vitamina i tako dalje za stoku. Dakle, evo, baš bih htio čuti od vas kako taj sektor e, mlječne industrije i drugi sektori koji su jako važni za budućnost poljoprivrede, dakle kako se možemo postarati da oni imaju neku budućnost i da uspiju polučiti profit u budućnosti. Gospođa Sandra. Zahvaljujem. Evo želim postaviti samo jedno konkretno pitanje. Kada je predstavnik Europske investicijske banke govori o operacijama rizika, mene zanima na koje točno operacije misli. Aguilera, bardzo proszę. Aguilera, izvolite. Ja, Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, zanimljiv je vaš govor, prvenstveno zato da e, vidimo što bi Europska investicijska banka mogla napraviti za poljoprivredni i prehrambeni sektor. Ja mislim da u tom sektoru nisu poznate dobro mogućnosti koje nudi vaša banka. Ono što sam ja do sada znala i slažem se s gospođom McGuinness je to da u mojoj zemlji u ovoj e, trenutku dakle e, smo imali odnos sa Europskom investicijskom bankom koja je podržavala upravu. Je li moguće to napraviti da se potpore daju direktno e, poljoprivrednicima, ako da, na koji način? Vi ste također govorili i o mladim poljoprivrednicima. Mene zanima e, koje vi načine imate ili kakve formule nudite da e, privučete mlade u poljoprivredi i da im date potpore, kako da im pomognete. Dakle, je li riječ o tim zadrugama, jer i mi smo zainteresirani za njihovo odruživanje na taj način. Yes, thank you, Chair. Uh, thank you very much, uh, Mr. von Bellekom, to be here in, uh, in our... Zastupnik Hajtema. Hvala vam predsjedavajući, hvala vam potpredsjedniče što ste došli ovdje. Mi uveliko cijenimo vaš uh, vaš doprinos poljoprivrednom sektoru. Spominjali ste različite uloge Europske investicijske banke u vezi sektora poljoprivrede i htio bih naglasiti da je jako zanimljivo vidjeti koje su to mogućnosti, na primjer, Ovdje mislim na tri stvari, kao što su Mermegdinis i Albert Des govorili, da olakšan pristup kreditiranju, osobito mislim da za nove mlade poljoprivrednike koji žele preuzeti svoju farmu, odnosno opremiti svoju farmu, bilo bi jako dobro i jako korisno da im pomogne Europska investicijska banka. No mislim da bi također bilo isto tako zanimljivo i za Europsku investicijsku banku da razmisli o razvijanju financijskih instrumenata za upravljanje rizicima. padaju na pamet e, e, razne pošasti ili vremenske nepogode. Dakle, osiguranje toga, ali isto tako bi trebalo stabilizirati ili učvrstiti, e, fiksirati marže dugoročno i bilo bi dobro možda da se time ne bavi isključivo vlada, već da se radi u suradnji s privatnim sektorom. I treće, Htio bih čuti od vas da li je Europska investicijska banka zainteresirana za ulaganje u nove istraživačke ili pilot projekte za e, nove inovacije. Hvala. Zastupnik Kaputo. Grazie, grazie presidente. Io... Hvala vam predsjedniče. Evo ja pozdravljam e, i podržavam ovaj govor potpredsjednika Europske investicijske banke prvenstveno e, zbog toga što je sklon e, poljoprivredi zbog vlastitih korijena. E, vidimo da je već pokrenuo neke aktivnosti u tom sektoru. U Italiji su iz odobrili 50 milijuna za mlade poljoprivredne proizvođače. No kada govorimo o karakteristikama na koje ste se vi referirali kada govorimo o tom protucikličkom e, učinku Europske investicijske banke u odnosu na druge banke, je mene zanima jasnije Kakve inicijative ste imali na umu e, kada govorimo o tom poljoprivrednom sektoru, budući da je taj sektor e, okarakteriziran zapravo e, niskim prihodima i također je to vezano ne samo uz unutarnje nego i uz neke vanjske faktore, a banke su uvijek išle ruku po ruku po tim s tim poljoprivrednim sektorom. I sada ono što zapravo bi se trebalo utvrditi, a to je nekakav poseban kanal za taj sektor koji bi spriječio eventualne rizike koje suradnja može donijeti. E, dakle, slažem se sa kolegom koji se javio prije mene, također i kada govorimo o jamstvima, ja smatram da bi bilo zanimljivo možda donijeti neke mjere koje bi dovele do uspostave fonda e, za jamstva koje bi se mogli aktivirati u trenucima od posebnih e, problema u tom sektoru. Hvala za Jar. Hvala predsjedniče i vama podpredsjedniče. Kada se radi o ričnom kapitalu u mlječnoj industriji, tu imamo ogromnu krizu. I kada razgovaramo s poljoprivrednicima, kažu nam da Europa ne odgovara na njihove zahtjeve. Mi ohrabrujemo i potičemo poljoprivrednike da sami reguliraju upravljaju tržištem i da usvoje anti, protociklične e, stave i da tako postupaju, no to e, je izuzetno skupo. Dakle, da li biste mogli uzeti u obzir, na primjer, situaciju u kojoj bi vam kooperative predstavile određene projekte, da vi sudjelujete u određenim operacijama rizičnog kapitala, ne, da, ne u slučaju da se radi o stotinama milijuna eura, nego o nekoliko desetaka milijuna eura. Hvala. Sada bih se i ja javio za riječ. Znamo svi da je voda jako važna za poljoprivredu. I organizacije proizvođača. Dakle, što, što s tim pitanjem? A zatim drugo pitanje E, o organizacijama proizvođača. Mi smo, na primjer, htjeli koristiti nove financijske instrumente kako bismo izbacili e, nove sustave subvencioniranja. Zatim, inovacije, istraživački rad, sve to sa sobom povlači određene rizike. Dakle, da li imate neku predstavu što činiti s tim svim stvarima. I evo, konačno vam želim reći da imate 10 minuta za odgovor. Najviše hvala na odgovoru. Evo imat ću sada mogućnost objasniti čime se bavi što radi Europska investicijska banka. Kao prvo, evo ovo je nešto što nije povezano sa vašim pitanjem, no otkako je izbila kriza, da osobito otkako je kriza izbila 2007. godine, banka je u potpunosti drugačija institucija nego što je to bila. Mi smo prije bili velika infrastrukturna banka zraka, bavili smo se električnim eh, mrežama, zračnim lukama i sličnim stvarima. Mi to i dalje radimo, no to ne predstavlja 75% našeg portfelja, već samo jednu trećinu. Tako da je došlo do velike promjene u našoj eh, bilanci plaćanja i u njenim karakteristikama. Dakle, jedna trećina otpada još uvijek na infrastrukture i mislim da će tome tako i dalje biti jer uvijek su potrebne infrastrukture, odnosno potrebno je obnavljati infrastrukture, ali isto tako i kada je riječ o održavanju, na primjer e, u Westfalenu, tu su je nešto treba, tu su mreže koje treba održavati, ali jedna trećina otpada na financiranje malih srednjih poduzeća, što je jako važno, jer e, financiranje ne samo poljoprivrednog sektora, već e, velikog broja malih srednjih poduzeća i poduzetnika, dakle oni imaju e, nemaju laku dostupnost e, kreditiranju, dakle to predstavlja trećinu našeg portfelja, zatim e, imamo obrazovanje, socijalne, socijalne stanove i tako dalje. Dakle, ono što hoću reći je da se naša banka veliko promijenila i nadam se dakle, da ćemo u suradnji sa kooperativama i pojedincima u vašim državama. Dakle, da ćete, kada budete kontaktirali s njima, treba, molim vas da im kažete da mi više nismo samo infrastrukturna banka, već da možemo pomoći u brojnim sektorima. I mi radimo svojevrsnu svoju EFSU, dakle, europski, e, obilazimo europske države sa Europskim fondom za strateška ulaganja i velike veliki broj tvrtki uopće ne pomišlja na mogućnost da i mi možemo pomoći. A sada da se osvrnem na naše pitanje. Dakle, gospođa McGinnis, postavlja se pitanje o kreditiranju poljoprivrednaka poljoprivrednika. I posljedno pitanje o irskom o irskoj mljekarskoj industriji. U početku se to zvao Hoganov fond. I ja danas sam imao u jedan e, sastanak sa povjerenikom Hoganom jer on doista vrši veliki pritisak na banke da ubrzaju postupak e, procjene. I možete biti sigurni da ću i ja, odnosno da sam ja ubrzao postupak. Evo. Naime, struktura dogovora već je tu. I mi smo spremni da se upustimo u poslovanje s mljekarskom industrijom. Imamo nekoliko problema sa samim sa komercijalnim sektorom, iskreno govoreći kada smo došli na tržište, e, trgovinske banke su nam rekle, pa dobro, ali mi to sami možemo raditi. Znate, čim dođete, čim vi zakoračite na tržište, onda vam drugi kažu, a ne, ne, to, je, naša, je naša klijentela, nemojte se vi u to uplitati. No, mi kao javna banka, se ne možemo, ne možemo to igrati u ravnolovike. A, I tako da smo im rekli, pa zašto vi to niste radili prije što smo mi skrošili na tržište, prije što smo, čim smo razgovarali sa gospodinom Hoganom. Dakle, ja sam rekao svojim službama da nastavljamo, pa ćemo vidjeti što će se desiti. I budite uvjereni da će ovo biti ostvareno na kraju. i gospodin Hojtema je rekao da se radi u suradnji s privatnim sektorom. Naravno da ćemo surađivati s privatnim sektorom. Mi smo velika institucija, imamo samo 2000 e, e, ljudi u Kišbergu. Ne znamo kako je točno privatno tržište. U Francuskoj e, surađujemo sa bankom Credit Agricole za poljoprivredu u Nizozemskoj sa AB Namro bankom. Komisija je tu, komisija vrši pritisak na banke da ubrzaju posao s svoje strane, ja ću učiniti sve što mogu da se bacimo e, na posao što je prije moguće. Što se tiče irskog mlječnog e, mljekarske industrije, cilj je da interveniramo u od straži dakle postoji jedan kontekst, onda možemo napraviti copy-paste i za, za druge zemlje. To je jedna od inicijativa na kojima radimo. Druga stvar na kojoj radimo jest izrada instrumenta kako bismo izašli u susret mladim poljoprivrednicima, kako bi oni mogli pokrenuti svoje poslovanje. To je novi sektor e, djelovanja Europske investicijske banke, no mislim da tu, ako se dobro iskoriste ideje gospodina Junkera, moći ćemo stupiti na tržište s novim proizvodima. Mislim da je jedno od pitanja gospođe Neginis da se ticalo e, porezne reforme. To je nešto što čime se banka ne može baviti. Porezi i reforme porezne politike, to je nešto što je u nadležnosti država članica. Gospodin Des eh, spominjao je 1,5% za razdoblje 12 godina i pitao je da li je Europska investicijska banka može biti povoljnija. Pa znate, tu počiva razlika Situacija je znatno različita spram između danas i prije 7 godina. Prije 7 godina imali smo problem likvidnosti, nije bilo, dakle teško je bilo doći do sredstava, a sada e, su sredstva praktično govoreći besplatna, jer e, gospodin Dragi ubrizgava novce svugdje po Europi. Dakle, usprkos činjenici što e, je novac jeftin, nema i ulaganja. I to nije pitanje cijene, već preuzimanja rizika i sposobnosti preuzimanja rizika u europskom gospodarstvu, a ta sposobnost su više niska. I, I zato je ovaj Juncker plan tu dolazi pravovremeno jer on omogućuje bankama da poduzimaju veća rizična ulaganja i mislim da je to pravi put. Što se tiče inovacija, to je pitanje koje postavio gospodin Hajtema. Mi se bavimo inovativnim operacijama i to smo radili prije nastajanja Junkerov plana, to je bilo u kontekstu Inofina i programa Obzor 2020. Mi dalje to radimo, nadamo se, očekujemo da ćemo moći dalje djelovati na taj način u budućim godinama. Prvenstveno zahvaljujući tome što su to e, dionici omogućili e, banku da to radi. A što se tiče venture kapitala, nemojte misliti da smo mi tu samo e, za savjetodavne usluge. Mi imamo isto tako i ograna koji se bavi venture kapitalom, a to je važan instrument europsko gospodarstvo i su više ovisni, ovisi o e, financijama od banaka, a e, u biti kada analiziramo kakva je situacija na tržištu vani vidimo da veći broj investicija dolazi e, mimo banaka, dakle tu su brojni sektori i ljudi koji se bave ulaganjima koji nisu iz bankarskog sektora, dakle molim vas ako imate kontakt s takvima onda im recite da se obrate apsolutno Europskoj investicijskoj banci. I, no mi se bavimo ulaganjem od preko 15 odnosno te banke se bave od, oni se bave ulaganjima od preko s iznosima preko 15 milijuna što nije naš slučaj mi e, se bavimo puno manjim E, mi možemo, bavimo se između ostalog i neizravnim ulaganjem, a to može početi od 5 milijuna, a i to nije nešto što se radi u razdoblju od samo 5 godina, već e, može i drugačije biti. I zadnje pitanje, nadam se da sam, da ću odgovoriti na sva pitanja, ukoliko to mi nije tako, ispričavam se naprijed ili možete slobodno ponoviti pitanje. Dobro, predsjednik je postavio pitanje, iako nema veze, iako on je već otišao, no pitao je da li smo e, aktivni e, kada se tiče e, opskrbe vodom. U Belgiji je jedan od naših najvećih klijenata, Aquafin, koji se bavi čistom vodom, pitkom vodom to je jako važno za poljoprivredni sektor također, ne samo ovdje, ne samo u bilo zemljama Europske unije, već e, u brojnim e, subsaharskim e, afričkim državama. Dakle, mi tražimo od svojih tražimo da od svojih dionika da budemo aktivniji u dioničara, da budemo aktivniji u tom sektoru, no to nije jednostavno. U svakom slučaju pristup pitkoj, vodi je od ključnog značaja i zato mi e, djelujemo u tom sektoru već neko vrijeme. No ja sam samo ovdje htio naglasiti nekoliko elemenata na kojima bismo mogli više poraditi u narednih e, nekoliko godina, zahvaljujući postojanju Junkerova plana. Dakle, možemo e, ulagati u rizičnije projekte, možemo pomagati mladim poljoprivrednicima i olakšati im preuzimanje njihovih e, e, gospodarstava, pomoći sektoru mlječne industrije, odnosno mljekarima i evo imamo danas sastanak e, sa gospodinom Hoganom, tako da se nadam da ćemo moći napredovati i po pravnim pitanjima. Eto, toliko od mene. Najljepša hvala na vašoj pozornosti. Ako nisam odgovorio na sva pitanja, molim vas da mi ispričate. Puno hvala. gracias, Puno hvala. Ja vjerujem da je ovo vaše izlaganje bilo zanimljivo. E, nalazim se u toj mogućnosti koje nam vi predstavljate u okviru Europske investicijske banke. To je svakom slučaju dobro došlo. Nadam se da ćete se dobro sporazumjeti sa povjerenikom Hoganom ne samo za mljekarske nego i za ostale sektore. Zahvaljujem vam na vašem izlaganju i nadamo se da ćete e, imati također mogućnost da se vidimo još koji put i raspravljamo o nekim drugim aspektima. Kada govorimo o e, E, donošenim odlukama koordinatora. Želim vas samo podsjetiti da će sastanak sljedećeg odbora biti 30.11. E, popodnevna sjednica te 1.12. i jutarnja i popodnevna e, sjednica. Evo ga, puno hvala svima, doviđenja.